Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's six minutes past three. E, dragi kolege, šest minuta je prošlo od službenog početka našeg sastanka, pa mislim da bismo mogli krenuti. Možda bi se mogli pomalo svi sada skoncentrirati na rad. Točka deseta dnevnog reda, opći proračun za 2018. Možemo odmah krenuti s glasanjem. Izvjestitelje, želi izvjestitelj nešto reći? Ne. Dobro, Kristijan ne žele ništa reći, pa možemo odmah glasati u dva dijela. Kao što znate, svi biste trebali imati dva zasebna glasačka popista. Znači, postupak eh, proračuna za financijsku godinu 2018. Prvi amandman 588 5288 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 5269 e, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5270 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5250 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5309 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5230 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5231 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5251 za, protiv, suzdržani. Možemo to provjeriti da zagrijemo uređaj 5251. Otvaram glasanje. Vote Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. 5271 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5272 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5273 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5228 za, protiv, suzdržani, odbije se. 5276 za, protiv, suzdržani, odbije se. 5319 i 5320 skupno. Aha, ima ih još. I sljedeća 3, 5, 3, 2, 1 i tako dalje. Zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, 2, 7, 7 za, protiv, suzdržani, od, odbija se. 5, 3, 1, 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, 2, 7, 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5, 2, 1, 1 za, protiv, protiv, suzdržani. Usvaja se. 5312 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5279 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5261 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5316 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5262 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5280 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5281 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5282 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5283 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5212 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći se ne razmatra, znači skupna sljedeća 2, 5290 i 5308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne razmatra se sljedeći, 5284 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5291 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo. jedan otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. 5226 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Dobro. 5226 Auštrevićus. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 5313 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5252 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, provjeravamo. 5252 Sole, provjeravamo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 5214 se ne razmatra. 5220 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 5220. Otvaram glasanje. A, tri glasa nedostaju. Dva, jedan. <laughs> Dobro. Jedan nam još spava. Dobro, zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim, sljedeća dva se ne razmatraju. Petri, jedan, četiri. za protiv, suzdržani usvaja se, 5333 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 5-3 otvaram glasanje. Zatvaram. 33 na 32 usvaja se. će se ne razmatra. 8, za protiv, suzdržani, usvaja se. 5, 2, 3, 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5, 2, 4, 0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5, 2, 4, 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Dobro, provjeravamo. 5241. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvaja se. Očigledno. 5215 za. Protiv. 5215 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5222 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5235 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim e, skupno 5 e, amandmana tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5232 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5310, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 5311 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5294 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5306 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5307 se ne razmatra, zatim imamo skupno blok e, od cijelog niza za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5260 sube, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju 5221 za, protiv, suzdržani. 2, provjeravamo 5221 elektronički. Otvaram. Glasanje? Ne. Još nam nedostaju tri glasa dva, jedan. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Bez sumnje. Dobro, time dolazimo do sljedećeg glasanja o nacrtu mišljenja o općem proračunu Europskom za financijsku godinu 2018. Dan treda. Kompromis 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 19. Otvaram glasanje. Zatvaram. 35 na 30 usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo 27 Kastalba. Otvaram glasanje. And it's closed. Zatvaram. Odbija se. 25. E, Galer za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, Provjeravamo 30. Otvaram elektroničko glasanje. And it's closed. Zatvaram. Odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada elektronički glasamo, nacrt mišljenja sa izmjenama, otvaram glasanje. Jesmo svi, zatvaram glasanje, usvaja se 49 na 12. Zahvaljujem, dakle, na ovome. sada prelazimo na sljedeću točku, 11. Strategija Afrike i Europske unije, poticanje razvoja, izvjestitelj, gospodin Kastaldo. Želi li izvjestitelj nešto reći? Izvolite. Zahvaljujem. Želim jednostavno zahvaliti svima i izvjestiteljima u sjeni E, s obzirom na svu problematiku koju smo imali, imali smo ljetnu stanku, ali uspjeli smo brzo dobiti kompromisne amandmane koji samo pokazuju kako dobro surađujemo u okviru našeg odbora. Hvala svima još jednom na izvrsnoj suradnji. Thank Mr. Castaldo. Um, Zahvaljujem gospodine Castaldo. A sada prelazimo na glasanje. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, gospođa Veđija, tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. 61 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo elektroničkim putem, otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34 na 30, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 8. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. 33. Otvaram glasanje. Now Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7. Valero za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani. Mislim da ću morati ovo provjeriti elektronički. 67. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 i 79 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se Usvaja se. Dobro, tražimo provjeru. 83, provjeravamo elektronički, izvolite. Usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I dolazimo do elektroničkog glasnja o cijelom e, mišljenju. Otvaram glasanje, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se 54 na 7. E, točka 12. E, sklapanje sporazuma o osnivanju međunarodne zaklade e, Gospodin Permoj, biste li željeli nešto reći? gospođa Lezing. E, zahvaljujem. E, Izvjestelj nije danas mogao biti ovdje, pa me Havir e, zamolio da prenesem njegovu zahvalnost izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji na ovom izvješću i na volji koja je iskazana za podupiranje sklapanja sporazuma, što će omogućiti jačanje dinamičkog političkog dijaloga i stvaranja prostora za političku i e, gospodarsku razmjenu između Europe i Latinske Amerike. Izvjestitelj također želi zahvaliti drugim e, zastupnicima koji su poduprili ovaj sporazum kako bi se uspostavila ova zaglada, zaklada EULAC koja će omogućiti e, produbljenje strateškog partnerstva i jačanje bilateralnog dijaloga kako bi se ostvario puni potencijali dobro odgovorio na e, dao dobar odgovor na izazove s kojima se suočavamo globalno. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegice. A sada prelazimo na glasanje. Prvo imamo amandman e, Jamesa Carver. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I sada elektronički glasamo o nacrtu izvješća sa izmjenama. Izvolite. And it's closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se 59 na 2. Great. Can we continue or... So, dear colleagues, ladies and gentlemen, we're slightly ahead of our schedule, which is a good thing. E, kolege, evo, malo smo uranili prema našem rasporedu, ali predlažem da nastavimo sa, odmah sa sastankom, jer to u osnovi dobro. Što smo uranili, molim savjetnike e, iz Europske pučke stranke, gospodine Operman. so we can continue. Nastavimo dakle. Prelazimo na 13. točku dnevnog reda, izvješće o provedbi Europske zajedničke i sigurnosne politike. Govorit ćemo o godišnjem izvješću. Ja sam eh, podijelio prije ljetne stanke prijedlog izvješća, nacrt izvješća. Nadam se da su barem neki od vas imali mogućnost upoznati se s tim nacrtom izvješća. To je prvo izvješće koje radim kao predsjedatelj ovog odbora i pokušao sam ovdje gledati na prioritete i ciljeve europske politike kao i ono što je postignutom tijekom prošle godine. Primili smo također i izvješće Federike Mogherini o postignućima zajedničke sigurnosne i vanjske politike e, koja je načinila e, potpredsjednica visoka predstavnica, pa bi bilo dobro da se i s tim upoznate. E, postoje tri bitna aspekta za naše građane. Prvo je procjena prijetnji i izazova unutar Europske unije, zatim razvoj europskih projekata putem pojačanih kapaciteta, a treće je suradnja u okviru koalicija i institucija koje se bave sigurnosnim pitanjima. Pokušao sam se usmjeriti na one teme koje su od bitnog značaja. Na vama je da uložite amandmane u osobno ime gdje bih vam preporučio da se više usmjeriti na sektorske teme, ne toliko na geografske, ali naravno možete to učiniti kako želite. Ja e, mislim da bismo, s obzirom da se na strateškom izvješću, da bismo se trebali usmjeriti na ključna pitanja i da izbjegnemo preklapanja s pododborom sede. Također trebali bismo imati dobro strukturiranu raspravu sa svim dakle, kolegama ovog odbora. Evo, toliko za sada s moje strane. Imamo vremena do a, 16 i 40, zato dakle oko sat vremena, ali naravno rasprava može trajati i kraće. Za početka dajem riječ Knutu Fleckensteinu ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Predsjedniče našeg odbora, hvala vam na svom trudu koji ste investirali u ovo izvješće i hvala naravno i našim poljskim savjetnicima koji su na tom surađivali i to i tamo u tekstu zapravo i vidjeti njihov utjecaj izravni. Mi nemamo de facto nikakvih problema s onim što ste vi napisali, ali bi tu i tamo nešto dodali. Primjerice, kod ovog pitanja zajedničkog stajališta o Amstradu ili možda još više bi rekli o onom što ste napisali o stanju u Zapadnom Balkanu. Uglavnom se slažemo s onim što ste napisali o strateškoj suradnji sa SAD-om, ali bi ipak pritom potpuno jasno istaknuli kako uzimamo u obzir i činjenicu da oni imaju relativno novog predsjednika. A sa tim novim predsjednikom i njegovom administracijom su došle neke nove ideje koje bi trebali isto uzeti u obzir malo više u našem poslu i u definiranju naše vanjske politike. Zatim, pitanje Rusije. Možda bi tu trebali još po neku rečenicu dodati i možda pogledati koji bi put bio moguć da izađemo iz ovih nekih e, da kažemo, pat pozicije u kojima smo se s Rusijom našli. Zatim, pitanje da vidimo što bi bilo zajedničko, zajedničkog interesa sa Rusijom, pitanje Arktika i tako dalje. Zatim, pitanje terorizma i krize na Bliskom istoku i tu bi recimo mogli eventualno nešto još dodati ali sve u svemu je pravac u kojem ide vaše izvješće s naše strane po našoj ocjeni u redu. Hvala lijepo, Knut Fleckenstein. E Charles, no? Sada Charles za ECR. It was sent out in July, July I'm told. Koliko čujem, izvješće je poslano u srpnju. Imamo li možda ovdje i e, neke primjerke toga? Možete dakle u međuvremenu pročitati, a mi ćemo saslušati gospodina Narda iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa. E, David, e, ovo Mislim, jako dobro izvješće. Htio bih spomenuti tek nekoliko elemenata pona osob. Morali bismo biti pažljivi kada govorimo o e, podršci koju dajemo zakonitoj vladi u Libiji. To je e, neka fantomska vlada. Ona uopće ne kontrolira situaciju u zemlji europske države, recimo Francuska ili pak Ujedinjena kraljevina, su sve rekle da ono što se događa u Libiji bi trebalo e, proučiti, treba vidjeti što se zaista tamo događa. Ako kažemo da podržavamo službenu vladu, jednostavno ne znamo što se tu događa jer ta vlada i nije stvarna vlada. A jednostavno oni e, što e, pišemo bi se trebalo zasnivati na, e, na stvarnosti. Što se tiče devete točke dnevnog ovog devete točke i sporazuma iz Minska, Moramo reći da ni Ukrajina nije promijenila ništa kad se govorilo o autonomnom režimu. Moramo dati podršku zemljama istoka Europe, naravno i Ukrajini, ali ako uopće ne spomenjemo sustavnu e, korupciju u kojoj se nalaze te zemlje, uključujući i Ukrajinu, svi ministri e, koji su imenovani i koji su e, pa e, zapravo e, e, došli iz drugih zemalja, e, recimo financije iz sjeverne e, Amerike, pa onda jedan je došao iz Litve, a upravitelj, e, a, guverner Odese, i je zapravo zbog korupcije čak i lišen državljanstva. Dakle, ako e, postupimo ovako, onda ćemo jednostavno podržavati korumpirane vlade, što e, je loše za reputaciju Europske unije. što se tiče e, toga, moramo računati i na činjenicu da u nas gledaju stanovnici ne samo Europske unije, već i susjednih zemalja. Htio bih nadalje govoriti o drugim e, dijelovima svijeta, recimo predio gdje su Kina i Tajvan. Potrebno je da se uspostavi veća situacija stabilnosti, jer e, tamo u tom dijelu svijeta ima dosta nestabilnosti, uključujući i e, kraj s Korejom. Sabina Hvala lijepo na ovom izvješću i po mom mišljenju ovo izvješće ovo izvješće je vrlo dobro zato što se prilično fokusiralo na pitanje sigurnosti i općenito relevantnost sigurnosti na raznim drugim područjima. I mislimo da je to ide zapravo u jednom pravcu koji gleda da se naša vanjska politika, da tako kažemo, počne kompletno posvećivati sigurnosti. Međutim, s druge strane znamo da se ne mogu svi problemi koji nas muče riješiti jačanjem sigurnosne politike, nego rješavanjem uzroka koji dovode za sve ove ovih sukoba, jer e, vojna intervencija je bilo koja vojna reakcija, neće te sukobe se razriješiti. Prema tome, mi trebamo ići na one socijalne razloge i ekonomske razloge za krizu koja je nastala, dakle razloge za bijeg. Mislimo da se u molim mnogim dijelovima ovom izvješću jako dobro govori jasno i o razlozima za ove ogromni valove izbjeglica i da se govori o mogućim rješenjima kako bi se moglo pomoći da se to spriječi. Međutim, tu moram podsjetiti da to treba i pogledati u pozadini aktualnih događanja u europskoj politici. Jer kao što smo vidjeli tu vrlo aktualne su i napori ovom, na, njemačke kancelarke da se pojača suradnja sa državama Afrike kako bi se na taj način zapravo E, počeli spriječavati, boriti se i spriječavati razlozi koji dovode izbjeglice da krenu izbjeglicu. I to je uglavnom ovdje isto dobro e, i definirano jer to je svakako puno važnije nego samo jačanje, granica i graničnih patrola. Prema tome, bilo kakvo naglašavanje jačanja isključivo granica, graničnih patrola i vojnog elementa ide u krivom smjeru po našem mišlju našem mišljenju. Zatim, u vezi ovog što piše u Rusiji, tu moramo isto još nešto napomenuti. Mislim, to je nejako jako kompleksna situacija sukoba. Kad pogledate samo genezu sukoba u Ukrajini, i to su vrlo, vrlo duboko sežni problemi koje ne možete ni u kom slučaju simplificirati, niti to unilateralno jednoj strani dodijeliti samo krivnju. Prema tome, ne možete samo Rusiju za sve kriviti ili smatrati da će se onda samo sa sankcijama Rusije sve riješiti. A najmanje da ćete riješiti stvari zato što zveckate oružjem. Ja nažalost znam iz mnogih već dugog iskustva i mnogih situacija kojima smo bili svjedoci, zveckanje oružjem i demonstriranje vojne snage nije spriječilo ratove ni sukobe, nego da pače upravo može još dovesti do daljnje eskalacije i pojačanja požara kojeg više nećemo moći spriječiti i samo ćemo poštiti taj sukob. Zatim u odnosu na bolju potporu, jaču potporu afričkim regijama u ovom stavku 12. članku 12. ovog izvješća. Tu bismo naglasili kako smatramo da je podupiranje afričkih država i pomoć afričkim državama kroz jedan makroekonomski okvir koji je orijentiran prema budućnosti, da je to nešto jako važno i da to trebamo jače tu istaknuti i više uvrstiti, da tako kažemo i više favorizirati upravo tu soluciju. Zato mislim da nas zapravo nas kao zelene i mene osobno naš predsjednik nije uopće dovoljno ozbiljno shvatio jer mi smo o tom jako puno govorili. Ali, mislim kad sad evo razgovaram o tom izvješću koje nam je podneseno, štovana gospođo Lezing, ja vam uvijek i vas vrlo, vrlo pažljivo vam slušam i uzimam jako ozbiljno sve što ste rekli. Dobro, možda sam ja krivo shvatila neke stvari, pa molim za, mi oprostite, ali u svakom slučaju bi se još jedanput zauzela i molim za jaku potporu da se ovdje još jedanput naglasi i uvrsti u tekst kako je bitan taj makroekonomski okvir koji gleda na budućnost kad se pruža potpora afričkim državama. Zatim, ovo što se govori o javno-privatnom partnerstvu mislim da nije baš jako perspektivno u tom kontekstu pomoći Afrike. Mislimo da bi se tu više govorilo o javnim investicijama u javni sektor kao što je zdravstvo i školstvo, a tek onda možemo razgovarati o nekakvom javno-privatnom partnerstvu. I zatim mislim da je jako bitno da se naglasi da se odmaknemo od onih dosadašnjih praksi trgovine s Afrikom i da se to malo više obradi. Zatim, moramo reći da mi ovdje zastupamo jasnu opozicijsku e, poziciju jer kad je riječ o suradnji sa Evropske unije sa NATO-om jer mi mislimo naravno da ovo sve gore zahtjevi da se 2% iz e, BDP-a svake države izdvaja za obrambeni proračun, da je to puno previše i mislimo da to dovodi samo do doljnje militarizacije Europske unije i naše zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a mi smo protiv toga i čista smo opozicija. Nadalje, što se tiče ovog izvješća mislimo da ćemo mi dati naš manjinsko paralelno izvješće u kojem ćemo naše stavke još više elaborirati. Hvala lijepa kolegice. Sljedeći je gospodin Meserić od Zelenih. Hvala lijepa. Hvala na ovom nacrtu izvješća. Mislim da ste dobro izabrali strukturu izvješća. Velik broj kolega već je rekao da o velikom broju tema ovdje postoji konsenzus. Naravno u ovom nacrtu izvješća ne možete se usvrnuti ama baš na sve, to nam je jasno i zato mi i ulažemo amandmane. Htio bih se sada osvrnuti na neke teme za koje mislim da bi trebalo više o njima govoriti u izvješću. Mislimo da je među e, slabostima e, zajedničke vanjske i sigurnosne politike koje se često spominju u javnosti da e, često nije vrlo na da nije na vrijeme i to je vjerojatno zbog toga što se na vijeću o mnogim pitanjima dugo raspravlja bez e, promjene ugovora već bi se moglo načiniti nešto kada bi neke zemlje opreznije bile u tome što kažu na vijeću. Onda bismo imali možda jednu e, jednostavniju vanjsku politiku. E, što se tiče reformuliranja same zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Bilo bi nam također drago da se na vijeću ponekada uzme u obzir što o nekim temama kaže Europski parlament. Smatramo također da je vanjska e, sigurnosna kao i sigurnosna i obrambena politika da imaju dobre aspekte, ali o tome se ne govori puno. Javnost o tome ne zna gotovo ništa. Nema mnogo postignuća tih politika, međutim ima ih i bilo bi ih dobro naglasiti. Bilo bi nam također drago da se stavi naglasak i na vrijednostima i ciljevima sigurnosne i obrambene politike koja je često u opasnosti na mnogim mjestima i iz mnogih dimenzija. Bilo bi nam drago da se vidi više konkurentnosti kada europska politika se bavi pitanjima okupacije i pripojenja. A međunarodno je pravo isto, bez obzira o kojem se dijelu svijeta radi, a mi bismo morali dogovoriti želimo li biti koherentni ili ne želimo. I na kraju što se tiče vodstva u SAD-u, e, moramo reći njihova unilateralne intervencije u posljednjih 15 do 20 godina i nije bila tako sjajna i kada oni nešto e, zaista rade, onda je to e, u okviru transatlantskog partnerstva koje je vrlo bitan aspekt vanjske politike. E sada u ime kluba FDD gospodin Kastaldo. Hvala e, predsjedniče i hvala vam na naporima koje ste uložili kako biste izradili ovo izvješće. Dopustite mi tek niz primjedbi od petog e, stavka. Moram reći da imam nešto sumnje u tome treba li se o izbjegličkoj krizi govoriti u tom stavku i koje mogućnosti, koja se rješenja daju, soft power i hard power. Ali ono što bi trebalo spomenuti jesu duboki korijeni e, i uzrosi ovih e, migracija. Mislim da bi bilo bolje spomenuti više uzroke, a ne e, govoriti o tome na kraju. Što se tiče osmog stavka koji se odnosi na promicanje, na govore o različitim migracijskim kanalima, trebali bismo to gledati u svjetlu nedavnog sastanka na vrhu od prije nekoliko dana na kojem su sudjelovale Francuska i Italije, Španjolska primjerice. I e, što se tiče devetog paragrafa, E, tu moram reći da se jako slažem i sa primjedbama kolege Narda po pitanju Ukrajine i e, nedovoljne primjene sporazuma iz Minska. Moramo reći da na svjetskoj šahovnici e, trebamo imati dijalog s Rusijom i izaći iz ove logike sankcija koja je zapravo dovela do više štete nego li koristi štete po gospodarstva velikih, eh, velikog broja europskih država. Eh, nadalje, mislim da bi bilo korisno malo više razviti pitanje opasnosti i prijetnje koje dolazi iz Sjeverne Koreje i nuklearnog e, naoružanja. Što se pak tiče 16. i 17. stavka, trebalo bi govoriti ovdje o kontrapropagandi. Pitam se, kada god govorimo o tome da je potrebno da Europska unija radi na tome da se ojačaju neovisni mediji, nismo li zapravo tu u određenoj kontradikciji, već samo što to kažemo. U današnje vrijeme, zahvaljujući između ostalog internetu, lako vas prevare i lažne vijesti, ali ipak morali bismo biti oprezni i e, puno imati više nijansiran pristup prilikom primjena tih istrih strategija koje zapravo cenzuriramo kada dolazi iz drugih izvora. I još nešto e, što se tiče podjele obavještajnih podataka u članku 23. Jer to je naravno nešto s čime ne mogu da se ne složim. Međutim, naglasak bi trebalo više staviti da se unutar Europske unije e, ta e, da se informacije razmjenjuju. Dakle, kako na razini Europske unije, tako među europskim državama, odnosno države EU. unije. Jer moramo tu e, dodati ono što možda nedostaje. Volio bih, dakle, ponavljam, da imamo više naglaska na koordiniranje unutar EU unije i između Europske unije i NATO saveza. Hvala. E, Fabio Kastaldu. Ete, i Stanok, izvolite. Da, nije bilo u paketu, dakle imao sam mm, pravo. E, bacio sam sada pogled na vaše izvješće. E, htio bih vam u nešto reći i sasvim jezično koristite riječ mentality, mentalitet u stavku prvo, a to na engleskom ima negativni e, pristup i e, zapravo način na koji ja to čitam promjena mentaliteta je ovdje negativno. Ne znam da se slažete. A evo, Ana Gomeš se sa mnom slaže. U e, stavku osmom jasno mi je što govorite i to stalno ponavljamo. Međutim, uvijek postoji rizik da čovjek samo bira one koji su najpametniji i najkvalificiraniji da oni dođu u Europu, a da sama zemlja ostane u, bez tih e, najvećih stručnjaka. Ja sam nekako uvijek protiv te suprostavljanje legalne nelegalne migracije naročito ako iz tog razloga zemlja ostane bez najboljih kadrova. Evo, jučer, baš kao što kaže gospodin Casaldo, jučer se održao sastanak europskih veleposlanika i nakon sporazuma s Iranom o ne širenju nuklearnog naružanja, da još uvijek nemamo predstavništvo u Iranu. I e, vi ovdje ne govorite niti e, sporazum protiv, e, međunarodni sporazum protiv širenja nuklearnog e, naoružanja. To je nešto o čemu bi se trebalo više reći. Kao što je rekao mađarski kolega, mislim da je potrebno reći neke pozitivne i dobre stvari o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Pozitivno je recimo bila i e, e, operacija Atalanta a i britanska kraljevska mornarica je sudjelovala u tome, pa čak i ljudi iz moje izborne jedinice. I još jedna stvar koja je ovdje e, nekako e, sasvim problematična, naime što ćemo s Ujedinjenim kraljevinom E, kako će ona ostati dio vanjske sigurnosne i obrambene politike nakon Brexita. Prošle godine je gospodin Brock govorio o načinima kako bi Ujedinjena kraljevina trebala biti dio tog procesa. A e, to je naravno u drugoj fazi ovih pregovora do koje možda nikada neće ni doći ako na kraju prvi dio pregovora ne uspije. Ali u svakom slučaju bilo bi dobro da se kaže da u tim dvijema politikama, zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj, da Ujedinjena kraljevina ostane aktivna i recimo da ostane u operaciji Atalanta. Ja upravo sada pišem članak o tome kako bi se možda moglo zadržati Ujedinjenu kraljevinu u okviru Zapadnoevropske unije. Dakle, što raditi sa svim tim, a kada je Brexit na pomolu. Hvala lijepa, Častanak. A sad samo još e, jedna mala napomena. Mi smo naravno to izvješće dovršili početkom srpnja kad smo vam ga i dostavili, prema tome nismo mogli ni pokrit, ni, obuhvatiti u njemu najnovije događanje Sjeverne Koreje koji su nakon toga uslijedili. Ali to ćemo dodatno staviti. A sada sljedeći gospodin Schaffhauser za NF. Oui, e, Hvala. Naravno da ne možemo odobriti ovo izvješće. U početku e, kažete da se moramo odreći nacionalnih perspektiva. Molim vas, zašto međunarodna suradnja i multilateralizam i na koji su način oni pridonijeli miru? Ako da se Francuska, e, Njemačka e, i Irak nisu uz nisu suprotstavili dakle, ratu u Iraku, što bi bilo s nacionalnim perspektivama. Nadalje, tražite suverenu uniju. Unija je sastavljena od suverenih država. Ona sama po sebi nije suverena. Vi se, dakle, ovdje u suprotnosti sa europskim ugovorima izmišljate nove ugovore. Govorite o kapacitetu Unije, ali to je kapaciteti država koje su članice Unije onda također tražite neke e, snage e, primjene i e, prisile svega toga, ali oni su nacionalni, ne uniji. Zatim, kada govorite o Libiji, moram vas podsjetiti da francuska politika je ovdje puno primjerenija, puno više je u skladu s našim tradicijama i povijesti i nadam se da će pridonijeti većoj e, stabilnosti u tim zemljama. Na kraju govorite i o ruskim sankcijama i e, o situaciji u Ukrajini. Ruske sankcije su na korist prvenstveno SAD-u, manje trgovinske razmjene s SAD-om, a istovremeno Sjedinjene američke države povećavaju trgovinsku razmjenu. Budimo realni i ukinimo sankcije za Rusiju koje naši narodi ne žele. Što se pak Ukrajine tiče, sporazum iz Minska je vrlo odmjeren i uravnotežen. Zahvaljujući francuskoj inicijativi predsjednika Makrona, koji ne djeluju uvijek kako ja želim, ali ovog puta moram reći da se s njime slažem i on je rekao da izvješće vrlo e, uravnoteženo jer Ukrajina je zaista i tekako odgovorna za to što se sporazum iz Minska ne provodi. E, što se Afrike tiče, Više bi mi bilo drago da se za razvoj Afrike usmjerimo na sporazum iz Lomea koji više govori o povlaštenim povlasticama nego li na sporazum iz Kotonua koji je više usmjeren na slobodnu trgovinsku razmjenu. Isto tako e, što se tiče e, uloge komisije manje sam zato kako bismo bili efikasniji, a ne toliko jer sam antijevropski orijentiran. I za kraj, kada govorite o sporazumu s NATO savezom, gdje vi kažete e, da treba koristiti vlastite snage. Velik broj europskih naroda zalaže se za europsku obranu, ali žele europsku obranu koja će biti neovisna. Moramo dakle imati neovisne kapacitete u protivnom okviru NATO saveza i niste vjerodostojan partner. Dakle, moramo imati suradnju e, u e, na europskoj razini, što znači suradnju među europskim državama a izdvajanja za obranu moraju biti puno veća od 2%. U vrijeme generala de Gaulle Francuska je izdvajala 4% za proračun obrane, a mislim da bi takva realizacija bila nužna u sadašnjem kontekstu. Hvala lijepa. A sada prelazimo na drugi krug E, vaših javljanja za riječ. Sad imamo sedam kolega koji su se javili za riječ, osam, pardon. Osam kolega u ovoj drugoj rundi. Da vidimo da nisam nekog možda propustio. Gospodin Zala Franka, gospodin Milan Monštetina i Preda iz Pučana, zatim SND Freund i Komis, zatim iz gospodin Pejt, Zelene, gospodin Buhner. Jesam sve kolege nabrojao, to je sve u redu. Dobro. A onda imamo gospodin Zalafranka sljedeći, izvolite. Hvala lijepo. I ja bih vam prvo želio čestitati na ovom izvrsnom izvješću. Za razliku od nekih kolega i onog što su oni iznosili, mi smatramo i ja smatram da je to jedan dobar pristup koji je zauzet u ovom izvješću i mislim da je to upravo ono što naši građani od nas očekuju, i od nas žele. Zatim mislimo da je ovaj sve što ste govorili o našoj zajedničkoj sigurnosnoj i vanjskoj politici jako dobro, jer to je ono što vi govorite u kojoj mjeri je to bitno za, zajedno sa naravno jednom novom razvojnom politikom, kulturnom politikom i jednom, ako hoćete, vojnom politikom, jer to je vrlo usko vezano. I sve to dobro svjedoči o izazovima pred kojima smo se našli, kojima je sve to povezano tkivo. Naravno, gospodine Mekalister, ne može svaka u prvoj verziji izvješća biti sve odma obuhvaćeno, pogotovo recimo i kronološki niste mogli stići. Jer ako je, kao što znamo, početkom srpnja dostavljeno izvješće, onda je bilo puno toga što nije još se stiglo unutra uzeti u obzir, ali to će doći. Imam ja tu i konkretnih prijedloga nisam siguran da li to sve planirate još dodati, ali ja ću vam to dostaviti sigurno. Kao bivši predsjednik izaslanstva za SAD, mislim da ste dovoljno iskustava već tu prikupili i mislim da je jako važno dakle govoriti o transatlantskom partnerstvu, zatim o klimatskim promjenama, zatim o budućnosti trgovinskih politika i razvoju trgovačke politike generalne Europske unije. To bi trebalo sve, mislim, još jače razraditi i obuhvatiti. A osim toga SAD i jesu vrlo važan partner trgovinski Europske unije i tu bi trebalo posebno pažnje pri tome posvetiti. Zatim pitanje atoms, atomarne prijetnje koju sada predstavlja Sjeverna Koreja, vidjeli smo što rade u zadnje vrijeme, svoje projektile koje šalju preko Japana i do Amerike i mislim da to treba još bolje obraditi, strpati više toga u izvješće. Ja sam inače kratko preletio e, cijelo izvješće, nisam rekao da sam baš temeljito proučio, ali mislim da nema dovoljno referiranja i nema dovoljno toga o Latinskoj Americi, jer napokon nemojmo zaboraviti da je Latinska Amerika de facto treći najveći po volumenu po svemu partner Evropske unije i generalno taj blok je, blok jako bitan u svijetu i tri države iz Latinske Amerike su članice grup skupine G20 pa mislim da i s obzirom na ove vrlo važne ugovore o asocijaciji koje smo počeli sa nekim tim državama voditi. Mislim da bi tu trebali puno više teksta posvetiti Latinskoj Americi. A inače, generalno mislimo da je izvješće vrlo zadovoljavajuće, da ispunja očekivanja koje smo mi imali i gospodin Preda i druge kolege iz mog kluba zastupnika Pučana se mogu tome pridružiti. Hvala vam. Hvala sada gospođa Gomez. Hvala. Ja vam želim na početku odmah zahvaliti na ovom trudu i naporu koje ste uložili u ovo izvješće koje predstavlja sjajnu osnovu za daljnji rad. Ali imam i nekoliko sugestija za koje se nadam da će moć možda kroz neke amandmane usvojiti. Ne mislim naime da možemo nastaviti pretvarati se kako je naši odnosi sa SAD-om uobičajeni i nastavljaju se kako su do sad bili. Nije tako. Sa novom administracijom Trumpovom to nije tako. Pogledajte pa što se događa sa novom administracijom, to ima ogromne posljedice, ne samo po naše evropsko-američke odnose, nego i globalno gledano. I dakle, to se odražava u globalnim uvjetima na ono što smo mi do sada smatrali da je uloga i mjesto zapadnih sila u svijetu današnjem. Sve se mijenja ti odnosi. I prema tome mislim da ne možemo usvojiti izvješće u kojem se, kad se govori o tim e, odnosima SAD Evropska unija, se uopće ne primjećuje i ne govori koliko su se oni pogoršali, nego se jednostavno pretvaramo da ne postoji taj jedan, da kažemo, jedan zločudni razvoj dalje. Zatim, Pitanje Libije, mislim da nije ovdje sve to točno pre, prikazano posebno stanje na sredozemlju, jer smatram da bi bilo jako važno ovdje i naše kao ciljeve istaknuti da nam je tu regulacija ne samo valova i struja migranata, nego i borba protiv ilegalnog krijumčarenja ljudima. I mislim, i osim toga da se jasno zna da mi nećemo plaćajući E, libijskim vlastima da zadrže dio izbjeglica indirektno, odnosno direktno ako ćete čak i financirati različite logore u kojima se ljudi drže, a to su upravo koncentracijski logori, kako drugčije da ih nazovemo, detencijski logori u Libiji, tako izgledaju. Mislim da tu moramo neke stvari izmijeniti u tom dijelu o Libiji. Zatim što se tiče Rusije, Uglavnom se slažemo s tim, ali mislim da nije dovoljno govora posvećeno, niti se nismo bavili Gruzijom dovoljno. Zatim, kad govorite o glavnim i najvažnijim prijetnjama u Africi i kako je potrebno tu jasno izbrisati razloge za, kretanje u e, izbjeglištvo, mislim da tu treba naglasiti još fali kako je dobrim dijelom nedostatak demokratskih vladavina i demokratskih pravnih država u Africi jedan od bitnih razloga za to. I mislim da je to nešto što smo mi do sad često zanemarivali isticati, ali to treba to reći. Zatim, potrebno je razviti zatim još posebno ovo poglavlje o Sjevernoj Koreji, tu dodati sve ove stvari koje proizlaze iz njihovih najnovijih prijetnje. A s obzirom da imamo velike provokacije koje smo doživjeli, jedan vrlo, vrlo provokativno ponašanje, njihovom smo mi ovdje bili svjedoci, onda mislim da to treba elaborirati, a ne bi trebalo zaboraviti ni je predsjednik sad rekao u vezi s tim kao i inače što govori kad su ljudska prava u pitanju i kod njega i globalno. A na kraju, mislim da tu imamo ovaj članak o kojem govorite o sigurnosti i obrani. Da, mi apsolutno smatramo da treba jačati sigurnost i obranu, ali vrlo važno u ovom kontekstu da ne sada izbacimo referencu na NATO, nego da naglasimo kakva je naša evropska strategija o naše budućeg jačanja obrambene i sigurnosne politike, a ne da brišemo NATO. Hvala lijepa. Sada za ALDE. Kolega ima riječ. Hvala. Ja govorim u svoje ime, ali i govorim u ime našeg izvjestitelja Hans Valena. Ovo izvješće izgleda jako dobro. Mislim da je početak vrlo jak i pozitivan. Ovaj stavak 9.9. točka koja govori o Rusiji, mislim da je to jako dobro izbalansiran, sastavljen u tekst, jer e, mi ne smijemo zaboraviti jasno da je Rusija bila agresor, ali tu treba biti uvijek uravnotežen što ovaj tekst je. A i ono što je rekla Ana Gomez treba još možda spomenuti i Gruziju, malo više elaborirati. Naravno, postoji tu i prostora za selektivni angažman, što ćemo još doraditi. Što se tiče sigurnosnih pitanja i suradnje Evropske unije i NATO-a, Naravno, tu imamo jasno vrlo bitno dati komplementarnost kao bitno obilježje tog odnosa, jer se doista nadopunjavamo, ali ne smijemo tu zaboraviti ni Evropsku obrambenu uniju i Zapadnu Evropsku uniju, ako hoćete nekad koje bi tom kontekstu trebalo isto jače naglasiti. A na kraju, koliko smo shvatili, ovo izvješće je bilo dovršeno i znamo dostavljeno već početkom srpnja i onda jasno nije se moglo staviti ništa unutra ovim događajima koji su nakon toga uslijedili, ali nadamo se da će se to ispraviti, posebno u vezi s eh, Koreom. Hvala lijepo Tomaša, sada gospodin Buhner. Hvala lijepo na ovom izvješću, stvarno je iznenađujuće i začuđujuće da ste uspjeli probleme čitavog svijeta sažeti na ovih nekoliko stranica malobrojnih i da je to na kraju ispao još i jedan dobar izvještaj. Prema tome mogu vam samo odati priznanjem. Ali volio bih recimo da u točki 8 imate malo precizniju, obsežni, širi e, opis jer je cijela situacija odnosa Evropske unije i Libije. Naime, jako je važno da Evropska unija plaća libijskim vlastima ili onom što je od toga ostalo, kako bi oni u okviru svojih, da kažemo, pomorskih nadležnosti zaustavili ilegalne izbjegličke brodove, ali s druge strane ne da mi im plaćamo da ih onda vraćaju u one logore u Libiji gdje se ljudi e, progone, muče i podvrgavaju najgorim uvjetima. Prema tome, to moramo jako paziti. Naravno, pitanje je da li će Evropska unija uspjeti izgraditi zidove po Africi kako su to neki predlagali i tražili, jer vidimo da ni Trump nije uspio svoje zidove još da sada dići prema Meksiku. Ali u svakom slučaju su to jako važne stvari, jer to bi se to trebalo dogoditi sa novcima poreznih obveznika iz Evropske unije. Prema tome, mi znamo da ne možemo opravdati trenutno ovo indirektno financiranje ovih najgorih logora u Libiji, ali moramo vidjeti što ćemo dalje, tu treba više elaborirati. Hvala lijepo, a sada gospodin Milan Mon. Hvala. Evo, kao što je već, mislim, puno tog što sam htio ja reći je već izneseno i kazano. Izvješće je vrlo konkretno i zapravo precizno, govori se o terorizmu koji je jedna nada sve važna tema za Europsku uniju. Vidjeli smo sad što se dogodilo u Barceloni prije nepona dva tjedna. Građani očekuju i traže od nas da se Europska unija pobrine i da bude jamac za jedan sigurniji život naših građana unutar Unije. I zbog toga mi je jako, jako drago da ste borbu protiv terorizma toliko istaknuli u ovom izvješću. Mislim da je to dobro izvješće Mislim da se u tom izvješću ističe kako je potrebno da zemlje članice promijene način razmišljanja i kako je potrebno povećati ambicije Europske unije, pogotovo na području sigurnosti, s tim se apsolutno slažemo nadalje. Pitanje lojalnosti i našeg ostajanja pri dogovorima koje smo već postigli, svih moraju poštivati i ispunjati a to je jako bitno naravno i za našu buduću zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku. Nadalje ne bih ulazio u detalje samog izvješća, ali da kažem u grubo šta mi ne malo nedostaje. Recimo o Africi se govori, ali Azija je malo premalo spomenuta, to je vrlo bitan kontinent u našoj politici. Zatim Latinska Amerika, isto nije baš dovoljno opsežno obrađena i tu je bilo puno novih događanja koje nisu sad bila loša u Latinskoj Americi. Dakle, mislimo da bi tu trebali još ponešto u vezi Latinske Amerike u tu spomenuti. Hvala. Sada kolega Frojnic u ime socijaldemokrata. Izvolite. Hvala. Ne bih želio komentirati ovdje pojedinačne pojedine točke tog izvješća ali moram reći da sam vrlo zahvalna da se ono što sam tražio još od kad sam postao članom Europskog parlamenta, da se to napokon našlo i na papiru. A to je ono što je jako nama potrebno, ono to sam se stalno zalagao, da nam je potrebna jedna samosvjesna i samostalna europska vanjska politika, zajednička. I to sam tražio od samog početka, iako sam sretan da to sad piše i crno na bijelo. Ja sam inače kao dugogodišnji novinar od uvijek bio zainteresiran za, barem da pokušamo, utvrđivanje utvrđivanjem istine i nalaženjem istine. I ne bih sada ni kao parlamentarni zastupnik se htio od toga odreći. I e sad kad sam slušao ono što je gospodin Schaffhauser govorio i mnogi drugi o sankcijama koje je Europska unija nametnula Rusiji, moram podsjetiti da je bilo jako dobrih razloga zašto se to učinilo. Evo, 2014. da vas podsjetim je Rusija anektirala Krimski poluotok. I mislim, kao što znamo da su zatim ne tako tajno vodili rat u istočnoj Ukrajini. Prema tome, to su bili dobri razlazi da nametanje sankcija. Međutim, kad on onda ustvrdi da SAD profitira od europskih sankcija, dozvolite, tu moram intervenirati i reći, to jednostavno nije istina. Samo kad pogledate recimo cenzus Američkog kongresa. E, vidjet ćete brojke konkretne tu. 2014. je bilo 10 milijarde dolara u izvozima, a 23 milijarde u uvozu iz Rusije, u rusko-američkoj trgovinskoj bilanci. Dakle, 10 naprama 23 milijarde 2014. A sada da pređemo na 2016. jer za 2017. još nemamo brojke, to se smanjilo na 5 milijardi kod e, uvoza i otprilike pola toga kod izvoza. Dakle, imali smo otprilike prepolovile su se iznosi američke trgovinske bilance s Rusijom u odnosu na podatke od 2014. Prema tome lijepo bih molio kolege da ostanu vjerni istini i da ne izlaze sa argumentima, tvrdnjama ili objašnjenjima koja nisu utemeljena u realnom svijetu jer to jednostavno nije točno. Hvala lijepo gospodine Freund. Uh, Well, no. Is that possible? I thought, no. Ne, dobro, održat ćemo se. Popisa gospodin Štetina, izvolite. E, zahvaljujem e, e, na riječi. Htio sam samo spomenuti nešto uz točke 9 i 10, a možda još neke točke koje se odnose na Rusku federaciju. Znači uz 9. Točka 9 govori o sporazumu iz Minska i želim s vama podijeliti jedno iskustvo koje imam ispod odbora sede. Vrlo često e, samo raspravama povlačio pitanje e, imamo li neki plan B za sporazum iz Minska? Postoji li neki alternativni plan za plan iz sporazuma iz Minska? Znamo da se E, rat već vuče tri godine, deset tisuća ljudi izgubilo je živote u tom ratu i nitko ne zna kako ga zaustaviti. I ja ne smatram da je sporazum iz Minska srebrni metak ili jedino rješenje, jer e, po mom iskustvu iz istočne Ukrajine i općenito iz Ukrajine, znam da postoji i vojno rješenje problema. Što mislim dakle pod time? Mislim, rat treba okončati, a mi ga možemo okončati. Time što bi blokirali 400 km granice između Ukrajine i Rusije. Ako E, uspijemo, e, uspijemo zatvoriti ovu granicu, da postane nepropusna, e, mogao bi se rat brzo završiti. A što ako sporazum iz Minska ne uspije? Pa mislim, nije on potpuno potpunosti još propao, može se još donekle koristiti eventualno kao neko sredstvo koju možemo, mahati pred Ruskom federacijom i opravdavati sankcije. Ali inače, sporazum iz Minska zapravo je više manje neuspješan. I već drugo mislim da pozivi e, gospodina Porošenka e, koje su koje je ponovio više puta e, na godišnjici utemeljenja Ukrajine da su e, ti pozivi bili opravdani, a on upravo traži vojnu pomoć i traži da netko pomogne zatvoriti granicu prema Rusiji. Kada je Porošenko bio ovdje u parlamentu, zatražio našu pomoć i mislim da u izvješću predsjedniče bismo ipak trebali spomenuti neke opcije ili alternative, e, ne samo sporazum iz Minska koji očigledno ne funkcionira. Hvala. speaker the final Hvala, gospodine gospodin Preda. E, hvala, e, predsjedniče. Da, ja sam se zatražio riječ nakon što sam e, čuo gospodina Schaffhausera koji sada nije ovdje, možda komunicira e, s narodom. Dakle, htio sam jednostavno svima reći da Europska pučka stranka podržava viziju koju izlažete u ovom izvješću, za razliku od onoga što je upravo rekao malo prije kolega iz Front Nacionala. Koristim priliku da kažem i možda da pomognem u tom smislu gospodinu Schaffhauseru. Naime, u, e, kod gospodina Schaffhausera se retorika promijenila. Kolega je naime do nedavno osporavao Europu i rekao je jedan predstavnik naroda i e, govorio je o glasu naroda i sa time svim posebnim darom govorio je u ime francuskog naroda. Sada više ne govori narod, već narodi, poziva se na evropske narode i e, ukazuje na to da među evropskim narodima postoje neke zajedničke crte, a to što je zajedničko evropskim narodima je da žele uništiti Europu. Dakle, u tom se gospodin Schaffhauser promijenio. To mi se čini kontradiktornim i jednostavno e, htio bih pomoći gospodinu Schaffhauseru da počne raspravljati o europskoj politici, vanjskoj politici. Zahvaljujem e, kolega. Evo, obzirom da su sve spomenuli, e, toliko puta imate jednu minutu maksimalno da odgovorite. Pa više od jedne minute neće mi niti trebati. Dopustite mi najprije da zahvalim, rekao bih mom prijatelju Predi. E, mi nismo za antievropsku politiku, mi smo za politiku suradnje među državama i nacijama. E, treba prestati razmišljati e, na način da je Front National anti-europska stranka. U okviru svoje predsjedničke kampanje Marine Le Pen je jasno rekla da ona nije protiv Europe, ona je protiv sadašnjih europskih institucija jednostavno toga što ne funkcioniraju to je prvo. A drugo, htio bih da mi se daju konkretne brojke o razmjeni koja postoje između Europe i Rusije te između SAD-a i Rusije. Uvijek možemo imati polemiku. Ja sam pročitao te brojke i ako mi kažu da su te brojke netočne, jednostavno želim da mi se pokažu ispravne brojke. Hvala kolege. Slušao sam, odnosno pokušao sam e, što pažljivije mogu slušati vaše napomene. Hvala na pozitivnim napomenama. Prenjeću i savjetnicima koji su radili na ovom izvješću, a koji nisu svi poljski, ali neki jesu, kao što je očigledno <laughs> netko saznao. A hvala i na kritičkim napomenama koje ću sam sebi dostaviti i prenijeti i nadam se da ću uspjeti postići što je veću mogući broj amandmana za poboljšanje ovog izvješća. Ali evo s moje strane jedna napomena. Dopustite da još jednom kažem da Paralelno imamo još i izvješće o zajedničkoj obrambenoj, e, sigurnosnoj obrambenoj politici koji se bavi nizom e, pitanja sigurnosnih i obrambenih, pa sam izostavio možda neka konkretna pitanja koja se tiču sigurnosne obrambene politike. E, ali, dakle, imajući u vidu ta druga izvješća. Dakle, hvala na ovom angažmanu. Veselim se vašim amandmanima. Rok za podnošenje je 12. u 12. 12. u 12. 19. 10. ćemo ponovno razmatrati, glasati 6. studenog, a ako se bude dobro, na plenarnoj u prosincu prije e, Božića. Dakle, a sada točka 14. Deset minuta smo uranili, ali možemo li krenuti da, eh, je da mislim, izvjestelje ovdje. Dakle, kratko izvješće misije odbora AFET u Maroku koji se održao 17. do 19. srpnja. Eh, obzirom da nisam bio u tom izaslanstvu, najbolje bi bilo da riječ odmah predam, predam eh, potpredsjednici koja će potpredsjedniku e, Vistasenu. E, evo, hvala. E, izvješće Afeta o To ono je bilo prvo izvješće i imali smo već nekoliko sastanaka o tome. hvala, zahvaljujem svima koji su sudjelovali na ovom, u ovom u ovoj misiji. Mislim da je su svi članovi misije doprinijeli radu sa Marokancima. Zahvaljujem i predstavnicima odbora za ljudska prava i ravnopravnost spolova. Evo načelno mogu reći da su sastanci koje imalo naše izaslanstvo bili na visokoj razini, bili smo na sastanku sa premijerom, ministrom vanjskih poslova, zamjenikom ministra pravosuđa i tako dalje, također i sa šefom jedne Eh, jedne eh, od eh, parlamentarnih stranaka i također smo uputili poziv za sastanak na, jesen i ono što smo čuli je da svim Marokansko ministarstvo vanjskih poslova prihvatilo poziv na sastanak na jeseni da se sada rješavaju praktična pitanja. Dakle, jedna stvar e, kojim, e, kojom se bavili je bila i da je šef izaslanstva s europske strane sa službovanjsko djelovanje upravo e, bio u trenutku smjene sa tog mjesta. Nažalost, evo to je tako jedna nesretna činjenica jer nažalost dolazeća osoba nas nije mogla e, se mogla sresti s nama niti nas izvijestiti, ali eto e, pokušali smo nekako nadići evo i tu prepreku i e, imali smo dakle i predstavnika službe za vanjsko djelovanje u cijelom programu s nama. Evo neke stvari o kojima smo razgovarali sa Marokom. Maroko je jedna od zemalja u s kojima imamo e, vrlo duboku i sveobuhvatnu agendu i stoga i naši sastanci su pokrili niz pitanja, svakako trgovina je jedna od tih pitanja. E, bavili smo se i pitanjem e, Zapadne Sahare i Međunarodnog suda, presuda Međunarodnog suda. Nadalje, sastavili smo se i sa predstavnikom neovisnog tijela za ljudska prava tamo i razgovarali smo još nekim drugim stvarima koje su važne za Europsku uniju, dakle s naše strane migracije, borba protiv terorizma kojima se bavili u velikoj mjeri. Dakle, sve u svemu mogu reći da smo imali vrlo široke rasprave na svim razinama na kojima smo vodili sastanke i također e, naš posjet su popratili i mediji prilično dobro, tako da E, mislim da smo uspjeli postići ono što smo htjeli, a to je da e, ponovno uspostavimo i nastavimo e, raspravu sa Amerikanskom stranom na parlamentarnoj i drugoj razini i da ćemo to nastaviti kada ministar vanjskih poslova, nadamo se još kasnije ove godine, dođe u posjetu parlamentu i odboru i zahvaljujem svim kolegama na njihovom doprinosu, uspjehu ove emisije i na duhu suradnje što nam je omogućilo da odradimo taj vrlo intenzivni program. I za kraj e, želim reći da smo jedan dan bili u Kazablanki gdje smo govorili o trgovinskim aspektima sa e, raznim e, trgovačkim komorama raznih europskih zemalja i također o e, europsko-marokanskoj suradnji u tom pogledu i raznim schemama u tom okviru. Evo, i time želim evo, zaključiti ovo kratko izvješće o našem posjetu Maroku. Zahvaljujem potpredsjedniče. I would also like to indicate that a formal invitation was... E, dakle, evo, upravo smo čuli da ste e, pozvali ministra vanjskih poslova maroka da dođe na odbor AFET e, ili u e, studenom ili u prosincu, dakle ove godine još. Gospođa Jela Sender se već javila za riječ kao e, su predsjednica EU Maroko zajedničkog parlamentarnog odbora. Zahvaljujem. Želim zahvaliti prije svega ovom odboru e, na na ovom ovakvom sastavu odbora i na misiji što mislimo da je ojačalo e, i prisutnost Europskog parlamenta e, u ovim pitanjima. Mislim da je izvestio prvo dobro rekao kako je izaslanstvo dobro funkcioniralo. Bili smo na nizu sastanaka na visokoj razini. E, evo možda samo da spomenem neke od konkretnih tema o kojima smo razgovarali u Maroku. Evo, vodili smo vrlo zanimljivu i plodnu raspravu. Bilo nam je doista drago što smo mogli održati dakle ovu misiju. E, raspravili smo o reformi pravosuđa u Maroku koja je jedna od glavnih reformi u ovom trenutku koja se provodi na razini parlamenta mogla bi voditi do značajnih strukturnih poboljšanja. Dakle, ovo je sada upravo u jednom ključnom trenutku Vidjeli smo kakve su bile reakcije i e, koje su bili prigovori zbog e, nejednakosti e, koji se trenutno podižu. Međutim, dobro je što također se Maroko složio sa sudskom prestom u tom pogledu. Tako da možemo reći da stvari idu načelno u pravom smjeru. Nama ključno je da kada e, nam ministar dođe u posjet, ministar vanjskih poslova Maroka, da razgovaramo s njim o ulozi koju Maroko igra u libijskoj krizi i u njeznom rješavanju, te jedan e, konačni E, konačno na komentar sa proračunske kontrole, sa gledišta proračunske e, kontrole. Dakle, što... E, zapravo nije bilo toliko jasno niti toliko vidljivo da je Europska unija uključena, znači nisu nam mogli pokazati kako oni pokazuju uključenost Europske unije u razne programe. Hvala gospođa Sender. Evo samo nešto, međuvremeno upravo smo dobili informaciju obzirom da naši veleposlanici u Maroku i Venezueli e, juče e, nisu još uspjeli dobiti akreditacije. Nećemo sutra moći službeno voditi e, razmjenu mišljenja sa predstavnicima Maroka i Venezuele. Ali imamo novog veleposlanika u Moskvi, pa ćemo razmjenjivati gledišta sutra u devet e, sa njime. E, a sad gospodin Preda ima riječ, izvolite. Najljepša hvala. Za početak e, dopustite mi da zahvalim Marokancima na gostoprimstvu. I to kažem nakon što sam ove godine imao e, iskustva koja su bila prilično granična po pitanju gostoprimstva na nekim od naših e, putovanja i izaslanstva. Imali smo vrlo visoke sugovornike, ministre pravosuđa, ministre eh, vanjskih poslova i tako dalje, koji su htjeli stvarno razgovarati s nama. Ministar pravosuđa posvetio nam je više od sat i po. Podsjećam također da je to bio prvi puta da se eh, odbor za vanjske poslove, da je on išao u Maroko. Imali smo različite posjete recimo cijelom Magrebu, ali ovdje je bio specifično izaslanstvo poslano u Maroko i e, imali smo jako, smo bili dobro prihvaćeni. Razgovarali smo dakle s mnogim sugovornicima i mogu izvesti nekoliko zaključaka. Prvi zaključak vezan je za pitanja migracija u razmjenama mišljenja s našim političkim sugovornicima imali smo među ostalim izvrstan sastanak s predstavnicima Međunarodnog ureda za migracije. Odmah smo shvatili da Maroko nije više zemlja iz koje odlaze migranti, kroz Maroko niti ne prolaze migranti. Maroko je zemlja koja prihvaća migrante. Usporedimo li to e, još sa situacijom u Alžiru i sa situacijom u Tunisu, vidimo da zemlje Magreba postaju odredišta migracija. Subsaharski emigranti odlaze u e, te zemlje što znači da ćemo mi morati sada drugačije promišljati naše politike na tom planu. Drugi zaključak vezan je za politički islamizam. O tome smo puno govorili, naročito u vrijeme arapskog proljeća, kada smo govorili o različitim promjenama i pitali smo se što s političkim islamizmom. Glavna stranka u Maroku, u marokanskoj vladi, je stranka koja upravo kaže da je i stranka koja se poziva na islamističku politiku. A e, u Maroku se nekako pokušava upoznati islamizam tako što e, stranka e, pravosuđe i razvoj pokušava surađivati s drugim političkim strankama. Jer na vlasti je trenutno koalicija sedam stranaka, što naravno stvara određen broj problema jer nije lako raspravljati primjerice o pravima žena kada je ministar islamist. Nije lako s njim raspravljati jer to nije ista filozofija. Ali istovremeno ta vlada pokazuje političku umjerenost koju ne vidimo drugdje, e, recimo kada je vojni režim na snazi ili kada, vlada kaos kao u Libiji ili pak u onim državama gdje režim tvrdi da su puristička oblike islamske politike. Dakle, u Maroku ima jedan srednji put gdje e, stranke na vlasti idu od onih koji se zalažu za islamsku politiku do onih sasvim uvjerenih koji dijele isto viđenje kao i mi. A sada treća tema. Razgovarali smo s ministrom unutarnjih poslova koji je govorio o nečem što je vrlo važno za sve europske zemlje. A to je naime povratak e, boraca koji su išli u e, Siriju ili Irak i borili se ime kalifata. E, u Maroku su zabilježili da se 1600 takvih boraca vratilo u Maroko. A slušajte dobro, 400 od njih, e, od tih 1600 su djeca. su nam dali i neke pojedinosti politike koju grade, to je politika deradikalizacije i zaista vrlo ozbiljno uzimaju problem vezan za fenomen povratka džihadista. Tu su dakle tri bitne stvari koje sam sa sobom ponio sa tog putovanja u Maroko i hvala naročito predsjedniku našeg izaslanstva. Hvala sada now we come to... Hvala. E, gospodine Preda, gospodin Panceri. No, no, grazie, presidente. Non ho molto da... Nemam što puno dodati, predsjedniče, na ovo što su rekli kolege. Dopustite mi, međutim, da potvrdim nešto što je političke prirode. Jasno je da u okviru konteksta Sjeverne Afrike, da je Maroko zemlja u kojoj sve u svemu vlada određena normalnost. Kada to usporedimo s jako teškom situacijom u Libiji, sa teškom tranzicijom u Tunisu ili pak s problemima u Alžiru koji su jako skriveni. Dobro je, dakle, ispravno procijeniti sadašnji proces. Svejedno to ipak ne bi smio biti alibi za marokanske političke vlasti. Potrebno je naime da se politička reforma, reforma pravosuđa ili pak ona jako osjetljiva e, e, tematika vezana za regionalizaciju. E, dakle, to je nešto što treba reformirati i na što ih trebamo poticati. Što se tiče regionalizacije, evo kolega Preda je to vrlo izbliza pratio, a to je jedna druga zato vezana tema, tema zapadne Sahare. Treba dakle omogućiti da ti ljudi zaista žive e, mirno mislim da bismo bili slijepi da ne vidimo e, određene probleme u e, Maroku vezano za džihadizam, naročito oko Tangera na sjeveru, oko Tanžeja i e, na samom jugu Maroku. Cilj to posjete bio da zajedno razradimo i kliku vezanu za postupak reformi, a s druge strane da govorimo o suradnji koja će zadovoljiti očekivanja marokanskog stanovništva. I ovdje moramo biti svjesni činjenice da ljudi koji su na vlasti u Maroku su vrlo politički konzervativni Sreća je, kažem to pod navodnicima, da je Muhammed VI e, kralje koji je puno otvoreni i e, tu on može na neki način dobro ipak utjecati na marokansku politiku. Mislim da je bio vrlo uspješan posjet od strane odbora AFET, naš prvi posjet, ali mislim da moramo maksimalno tražiti da bi se politički proces i reforme za to vezane ostvarivale. Hvala gospodine e, Panzeri, za nadalje gospođa iz e, Aldea. Hvala lijepa. Naravno da se slažem sa svim što su rekle kolege. Radilo se o vrlo zanimljivom izaslanstvu e, koje je jako dobro vođeno. E, slažem se sa svim što smo čuli, međutim, e, jedna nijansa vezana za islamizaciju. Razumijem da Maroku teško nositi se s islamistima. Ja sam e, žena i već 15 godina nisam bila u Maroku. Međutim, promjene koje sam vidjela su strašne. E, radilo se o velikoj islamizaciji koju sam uočila. A osim toga, nevladine organizacije koje se bave ženskim pravima su o tome govorile da je došlo do jakog nazadovanja po pitanju žena. Susreli smo se s ministrom zaduženim za ljudska prava. On je iz stranke PJT koja je politički islamizam, ali oni su, što moramo otvoreno reći, blizi e, islamskom bratstvu. Taj nam je ministar objasnio jako puno stvari. Govorili smo mu o vrlo ranim e, vjenčanjima, u smislu rano e, mladih ljudi, ali on je govorio o nekim iznimkama. Među iznimkama je govorio da eto u vrlo siromažnim dijelovima Maroka e, žele se često da se kćeri vrlo rano udaju. E, nismo sada na odboru za ženska prava pa ne ulazim više o tome. E, Maroko radi na tome da se to riješi, međutim Moram reći da me islamizacija zemlje e, jako pogodila broj žena koje imaju e, na sebe e, veo jako veliki to u gradovima kao što su Sumaro, Blanka ili pak Rabat. U međuvremenu došlo je do atentata u Barceloni i vidjeli smo da postoji čitava jedna marokanska struja koja je u to upletena. Maroku da primaju mnoge imigrante koji dolaze iz subsaharske Afrike, ali e, kao što je rekao gospodin Pera, e, e dakle postoje toliko povratnika koji su džihadista, koji su došli iz Sirije i Iraka. E, da, e, htjela bih jednostavno naglasiti da je ovo nazadovanje po pitanju ženskih prava nešto što je frepantno, na, ne samo u Maroku osim svega. Hvala. Evo, javilo se još petero kolega, gospođa Šujica, gospodin Parnjo, e, i gospodin Bihner. E, mislim da nisam nikoga propustio, pa ću dopustiti maksimalno tri minute e, e, po, govorniku. Slijedi gospodin Sule. Hvala lijepa. Ovo je e, putovanje zaista bilo zanimljivo. Imali smo vrlo gust program. Slažem se s onim što su kolege ranije izdvojile. Izdvojio bih svega nekoliko stvari. Otišli smo u e, Maroko u e, vrijeme kada su se događale u toj zemlji bitne stvari. E, kriza u Rifu je postojala i dalje postoji. Otišli smo u zemlju koja kaže da igra ključnu ulogu u Magrebu i u našem južnom susjedstvu. Bili smo također i u zemlji koja e, se e, bori s provedbom političkih i institucionalnih reformi koji bi mogli omogućiti demokratizaciju te zemlje. Htio bih iznad svega s vama podijeliti osjećaje koji sam imao nakon sastanaka koje smo održali naročito s predsjednikom vlade. Bili smo u Maroku u važnom trenutku za odnose između Europske unije i Maroka. Naročito nakon što je u prosincu prošle godine Europski e, sud donio odluku o zapadnoj Sahari. Na velikom broju sastanaka osjetio sam razočaranje e, s predstavnicima marokanske vlade razočaranje o načinu na koji se Europska unija odnosi prema Maroku. Kada sam predsjedniku vlade uputio pitanje što on misli o Europskoj uniji, on je rekao da jeste da je Europska unija dobar i ključan prijatelj Maroka, međutim da je očekivao više napora eh, sa europske strane kako bi europska strana pohvalila Maroko i sve napore koje Maroko ulaže na pitanju sigurnosti. Osjetio sam također da postoji i frustracija u javnom mjenju s obzirom na način na koji se Europska unija odnosi prema Maroku jer e, Maroko je važan za Europsku uniju, on je vratar Europske unije i važan je kao ekonom, za ekonomsku radnju i važan je u borbi protiv terorizma. Istovremeno, žao im je što nema dovoljno interesa s europske strane za njihovu zemlju, a to je u velikoj mjeri ono što je vezano i za odluku Europskog e, suda treba će raditi na svemu tome, treba će poraditi obje strane na tome. E, treba dobiti potvrdu e, naroda zapadne Sahare, a isto tako e, se treba poštovati i pravo na samoopredjeljenje. Moramo raditi na poboljšanju odnosa s našim važnim partnerom Marokom, a završit ću tako što ću reći da to možda i nije najbolji način na unapređivanju rada na unapređivanju odnosa kada vidimo da Maroko još uvijek nije prihvatio vjerodajnice našeg novog predstavnika u toj zemlji. Mislim da to nije nešto što ide u dobrom pravcu. Hvala gospodin Sole. Dubravka Šujica ima riječ. Hvala lijepa. Govorit ću kratko. E, hvala gospodinu Visecencu na predsjedanju našeg izaslanstva. Izaslanstvo je bilo jako dobro. E, tu je bio gospodin Paceri u ime odbora DROA i zatim tu su bili predstavnici odbora FEM, što je bilo važno i relevantno za naše izaslanstvo. Kao što ste već čuli, imali smo čitav niz sastanaka na visokoj razini izdvojila bih borbu e, protiv radikalizacije. Osobno e, ta me je tema posebno zanimala, pitanja e, vezana za spol. Naime, nismo nikoga na visokoj dužnosti sreli je bio žena. Administrativno osoblje, da, međutim, na vodećim mjestima nije bilo žena, što jest problem. Iz tog sastanka mogu zaključiti da je jedno proglasiti reformu, a provoditi reforme nešto je sasvim drugo. U tome drugome nisu uspjeli, međutim zaista se oko toga trude. Također je pitanje Zapadne Sahare bilo vrlo važno i odluka suda, Europskog suda pravde. Oni se trude da provedu tu odluku suda, međutim čini mi se da e, to neće e, e, teći glatko. Drago mi je što će na ovaj odbor doći marokanski ministar vanjskih poslova, pa će to biti nova prilika da razminimo mišljenja. Hvala lijepa. Hvala vama. Dubrav je sada riječ na gospodin Parnjo. Gospodine predsjedniče, ja ću govoriti kratko. Da, sastali smo se s predstavnicima marokanske vlasti na visokim dužnostima. To je zaista bilo vrlo važno u okviru prvog posjeta e, odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Drugo, već e, nekoliko godina sudjelujem u sastancima naših, eh, s našim marokanskim partnerima u okviru tog odbora. I po prvi puta vidim da kod svih njih postoji eh, frustracija. Svi su oko toga eh, jedinstveni jer da Europa i ono što mi predstavljamo da jednostavno smatraju da ih ne stavljamo na njihovo pravo mjesto na mjesto kojim pripada ne samo u Europskom parlamentu, već i niti Europska komisija, niti e, e, Europsko vijeće. I to zašto? E, politič, migracije, kao što je rekao kolega Preda, Maroko je postao odredište kamo migranti idu. Posljednjih godina i mjeseci Maroko se i tekako morao nositi s velikim brojem migranata koji su došli iz subsaharske Afrike. Oni jednostavno zato nisu spremni. Moramo to e, pomno proučiti, ne smijemo destabilizirati tu važnu zemlju u ovakvom političkom i ekonomskom kontekstu i ulogu koju ta zemlja igra u Magrebu i u Africi. Moramo dakle pomno proučiti to partnerstvo po pitanju migracije. Nadalje, i to je druga točka, moramo još više razmotriti e, pitanje deradikalizacije. Općenito, ulogu vjere u društvu, moderni islam, e, zlatna sredina. Jer e, u Maroku to je nešto o čemu moramo govoriti kako bismo izbjegli e, politički islam i kako bismo izbjegli islamizaciju europskog društva. Što smo i uočili s obzirom na e, mnoge ekcese do kojih je došlo. Osim toga, nedavno smo tome svjedočili u Barceloni. Važno je dakle da e, govorimo i o borbi protiv terorizma i o deratikalizaciji i da o tome nastavimo govoriti s našim partnerima u Maroku. I za kraj mislim da moramo razvitni partnerstvo i obogatiti suradnju o ekonomskim i socijalnim pitanjima, o nedovoljnom gospodarskom rastu u Maroku, ali isto tako i o pravičnom pristupu e, javnim e, uslugama. Dakle, mislim da u okviru europske e, politike susjedstva moramo moći odgovoriti na očekivanja koja nam Maroko prednostavlja. Hvala gospodine Parnjo. Za kraj da ću riječ dvijema kolegama koji nisu bili na misiji, ali koji se žele javiti. Najprije gospodin Nar, a nakon toga gospodin Bihner. Maroko je sigurno najbolja država u Sjevernoj Africi, međutim to je unatoč tome još uvijek jedna zemlja s velikim problemima. Kad govorimo o posjetu američkim, marokanskim političarima, onda moramo isto napomenuti da veliki dio politike nadzire kralj i to preko ministarstava izravno. Dakle, najvažnije resore, obranu, vjeru, vanjske poslove, unutarnje poslove, na to izravno utječe kralj. Dakle, marokanski kralj inače nije samo marokanski kralj, nego ima jednu upravo teokratsku ulogu, jer to je jedan od islamskih e, vjerskih poglavara globalno gledano. E, Prema tome, ta dinastija koja je na vlasti i vuče direktno korijenje od e, profetovih nasljednika i zbog toga imaju tako važnu ulogu. Inače, posebne probleme u Maroku predstavljaju pravo pitanje omladine, nezaposlenih mladih koji su izvan svakog sustava i zatim islamizam. I taj islamizam nije najradikalniji od onog što može biti, on je upravo umjereno radikaliziran i ali sada se to, ta njegova spiritualnost koja je do sada vladala u Maroku i zapravo činila ga umjerenom, polako radikalizira. I ako pogledamo sad koliki broj terorista u zadnje vrijeme dolazi iz Maroka i tamo je rođen, čak i ako su rođeni bili e, nakon rođenja odrasli u Europi ili tako dalje, ali su podrijetlom iz Maroka, onda vidimo da ti problemi rastu, problemi pred kojima ne smijemo zatvarati oči. To sve moramo reći, moramo sve reći. Istodobno, unatoč tim problema, to je još uvijek najbolja zemlja u Sjevernoj Africi, za nas vrlo važna država s aspekta stabilizacije čitave regije oko Maroka vrlo važno ima ključnu ulogu upravo u zaustavljanju velikog dijela izbjegličkih e, rijeka i tokova. Međutim, ne smemo zaboraviti da je taj sustav koji je tamo nas na, na vlasti de facto jedan schizofreni sustav i da prava vlast, prava moć leži u rukama malobrojnih ljudi u Maroku, a to se odnosi i na ekonomsku i financijsku moć u državi. Prema tome, mislim da Evropska unija, Francuska, Španjolska moraju biti, koje su posebno vezane za Maroko, moraju biti realističnije u odnosu na to što je i koje, mislim, što predstavlja Maroko danas. I unatoč svim lijepim stvarima postoji onaj ona srž problema koja je za Europu dosta opasna, još opasnija nego za sam Maroko. I da bismo se tome približili, da bi se s tim mogli suočiti, moramo biti potpuno otvoreni. Prema tome, ta potrebna je apsolutni realizam i otvorenost u odnosima s tom zemljom koja je vrlo važna ne samo za Španjolsku nego za čitavu Europu. Prema tome taj pragmatični realizam moramo inače i u našim odnosima sa Rusijom isto tako zastupati. Hvala sada gospodin Buhner. Hvala. Čudim se da u svim tim izvješćima kršenja ljudskih prava u zapadne Sahari nisu uopće spomenuta. Govori se o kršenju ljudskih prava unutar samog Maroka, ali kršenja ljudskih prava u zapadnoj Sahari su toliko brutalna da gotovo da ih ne možemo zamisliti i većina ljudi ih niti ne preživi. Mislim da mi kao predstavnici Europske unije ne smijemo pretim zatvarati oči. I želim vas podsjetiti da je Europska komisija vrlo otvoreno kazala da presudu Europskog suda želi što je moguće više, da kažemo, zaobići i de facto ignorirati, zato što bi se ona odrazila na one jako dobre poslove koje sklapamo s Marokom i sa zapadnom Saharom generalno, a mislim da tu moramo biti principijelniji, to je jasno i na tome insistiram. Dobro, hvala vam lijepo kolege, mislim da više ne vidim nikak da se javlja za riječ. Prema tome možemo odmah preći na 15. točku dnevnog reda i u tom smislu želim izraziti dobrodošlicu gospodinu Aleksandru Rondosu Izvolite, pridružite nam se. Dakle, cijenjeni kolege, Evo, mogu, sad imamo izrazitu čast e, pozdraviti gospodina Aleksandra Rondosa među nama. Prije četiri tjedna smo se sastali na razmjeni njegovih iskustava kao iz Kenije tijekom njegovog dakle boravka tamo misije da bude promatrač izborima. Inače gospodin Rondos je visoki posebni zaslanik Europske unije za rog Afrike. Gospodin Rondas je šest godina gotovo bio na toj vrlo odgovornoj dužnosti, pa smo posebno sretni što imamo priliku razmijeniti naše stajalište s njim, s obzirom na njegovo veliko iskustvo u tom vrlo teškoj i delikatnoj regiji. Podsjećam da ovaj mandat pot, njegov mandat pokriva Somaliju, Sudan, Južni Sudan, Etiopiju, Keniju, Ugandu, kao i Džibuti i Eritreju. Evo, i osim toga, ja vas podsjećam na ono što smo razgovarali nekoliko dana prije izbora u Keniji, o tom nizu velikih izazova u čitavoj regiji, broju internih e, sukoba u Somaliji, Južnom Sudanu i Sudanu koji dalje odnose jako puno žrtava i imaju apsolutno destabilizirajući učinak na čitavu regiju. Godinama znamo da su Etiopija, Kenija i Uganda spadale među zemlje koje su udomile najveći broj izbjeglica u relativno apsolutnom odnosu na svijetu. Naravno, tu postoje granični e, prijepori sukobi, kao i otvorena pitanja između Etiopije, Eritreje, Džibutije, Eritreje, Sudana i Južnog Sudana. Zatim, čitavu tu regiju pogađa ne samo ta daljnja destabilizacija, nego i sukob u obližnjem Jemenu i koja mijenja tradicionalne rute migracija kao i sve veća radikalizacija. Prema tome, gospodine Rondos, ja vam dajem riječ da nam govorite o tom porastu tih teških izazova koji su pred nama, ali možda i o pozitivnim razvojima do kojih smo svjedoci u toj regiji. Jer mislim da mi moramo, apsolutno moramo više pažnje posvetiti tom dijelu svijeta. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče ovog odbora. Hvala, dragi David. Bilo nam jako drago da smo se susreli u Nairobiju s vama i s još nekolicinom kolega uoči izbora u Keniji. Isto tako mi je to, za mene ovo jedna divna prilika da mogu razmijeniti stajalište s vama. A kao što sam već rekao i vašim kolegama parlamentarcima s kojima smo razgovarali, ja sam posebni izaslanik Evropske unije, to znači čitave Evropske unije koja uključuje i ovaj parlament. Prema tome, ja sam uvijek vama na raspolaganju stojim za bilo koju razmjenu mišljenja. No, zbog toga što imamo relativno malo vremena, pokušat ću vam e, upravo telegrafskom brzinom iznijeti najvažnije elemente onog o čemu trebam govoriti kako bi nam ostalo dovoljno vremena za jednu rundu diskusije. Dakle, da počnem sa nekim čisto općenitim e, opažanjima u vezi te regije. Vi ste sami opisali ove geografsko područje, područja na koje se proteže moj mandat. Ali ono kako ja na to gledam i koje moji kolege u e, Evropskoj službi za vanjsko djelovanje kao i kolege iz glavne uprave DEFCO. Mislim zapravo da gledamo na tri razine. Mi govorimo o samim zemljama, zatim o odnosima među tim zemljama i zatim govorimo o cijeloj regiji kao jednom širem pojmu, globalnim uvjetima. izazovi koji nas pogađaju tamo. Zapravo posljedica toga da je to jedna jako, jako fragilna fragilno susjedstvo Evropske unije koje leži južno od jednog još osjetljivijeg e, susjedstva Evropske unije na Saudijskom poluotoku. Pa da sad budemo potpuno otvoreni, da se odmaknemo od klasičnog diplomatskog jezika. Ako ne budemo više pažnje posvećivali toj regiji, mislim da će posljedice biti jako, jako bolne i jako opasne. Prema tome, tog moramo svi biti svjesni. Dakle, to je regija koja obuhvaća više od 20 milijuna ljudi. A pitanje upravljanja vladavine, pitanje civilnog društva, općenito otvorenog društva je još i dalje jedan ogroman problem, otvoreni problem za čitavu tu regiju. I to govorim zato što ne ulazim sad samo u onu klasičnu pitanje da li je tu potrebno više demokratizacije i pošteni izbori. Ne, mislim, ovdje je problem i opće razvoja svake institucije koja bi mogla apsorbirati razvoj društva. To je taj, dakle, izazov s kojim se ta čitava regija suočava, tu fali i civilni sektor i sve ostalo. U nekim zemljama mi se čini da idu u pravom smjeru, u nekim zemljama mi se čini da stoje na mjestu, a ako odete na mjesta kao što je Južni Sudan, onda ste suočeni sa pravom katastrofom i to u svakom smislu, u svakom pogledu, od e, humanitarne do političke, do čitave situacije sa granicama njihovim i graničnim sukobima. Dakle, ono što u toj regiji vlada je trenutno čista destabilizacija. I tu imamo, dakle, s jedne strane unutarnje pritiske koji djeluju, a zatim posljedice novih vanjskih e, sukoba koji se u toj regiji događaju. Zatim onda ovaj e, efekt preljevanja sukoba iz susjednih regija koji naravno djeluju na ovu regiju kao treća stvar. Evo, vratit ćemo se sad na te važne elemente. Još, ali molim, nemojte zaboraviti na taj stalni, stalni tu razmjenu utjecaja i protuutjecaja, akcije i reakcije koja se tamo događa. Dakle, koji su problemi? Ekonomski prvenstveno imamo demografsku eksploziju tamo i sad je otvoreno pitanje da li ekonomski rast je dovoljan da nam pomogne kod pravilne redistribucije novog stečanih sredstava da riješimo pitanja. To je upravo jedno zapravo matematičko pitanje, kako ćemo se mi s tim suočiti? Oni koji se ne osjećaju um, da sudjeluju u tim novim koristima koje donosi ekonomski procvat i ekonomski razvoj, čine obično dvije stvari. A to je jedan, ili mentalno prvo migriraju, to znači da njihova lojalnost nestaje, Drugim riječima shvaćaju da država više nije ta koja se skrbi za njih, nije zadnje utočište. Prema tome oni kao građani jednostavno gube svaku lojalnost prema toj državi, što je s druge strane često i posljedica loše lošeg vladanja, lošeg governance u tim zemljama, korupcije i svega ostalog. To je jedno ono mentalno izbjeglištvo ili oni krenu u pravo fizičko izbjeglištvo i krenu zaista na put. I sad se to recimo događa u Južnom Sudanu i tu moramo biti jako, jako oprezni i realistični naravno. Ne želim vas ovdje strašiti, ali tamo to upravo počinje i nećemo ovdje sad, mislim, proći sa nekakvim projektićima Europske unije koji djeluju kao poput e, Potemkinovih sela, dakle puste kamuflaže, jedne površinske, ali pitanje je, moramo se realistično suočiti sa kompletnom istinskom dimenzijom tog izazova i tog problema koji se sada zapravo nadvija nad nama. Zatim kad govorimo o lošoj upravi, mi govorimo o Sudanu, Južnom Sudanu, Džibutiju, Keniji, Etiopiji, Eritreji i Ugandi to kod ovih zadnjih država mislim da je to ono zapravo što se direktno nalazi, dakle najjače su pogađane u Somaliji ove koje su direktno na rogu Afrike. Dakle, možemo tu reći da je tu potpuno jedan nezadovoljavajući razvoj koji smo zabilježili jer je jako upitno političko upravljanje u tim zemljama. To, to ne smijemo zaboraviti. Naravno, lako je sad samo kriviti pojedine režime, ali pitanje je kako mi možemo početi pomagati ili popravljati situaciju. To je napokon u našem interesu. Ali to sam već i prije spomenuo. Dakle, demokracija per se u takvoj regiji kao kojoj mi govorimo, koja uopće nema razumijevanja ni shvaćanja političkih institucije kakve bi trebale biti i nema nikakvu tradiciju u takvoj vrsti upravljanja, je vrlo teško ju uspostaviti. Bez obzira da li oni imaju tradicionalne etničke sukobe, religiozne ili druge, oni činjenično uopće ne shvaćaju o čemu mi tu govorimo i kako bi trebala izgledati dakle, reforma tog političkog upravljanja. A vidite da je na sve ono što se događa u Sudanu, Južnom Sudanu i Somaliji, što se tiče veličine, to su upravo smrtonosne prijetnje. Zatim, veliko pitanje o kojem bi sad ovdje samo kratko govorio, da vam dam jedan osjećaj u tome kuda, kamo ide razvoj u tom regiji, je pitanje posljedica svega onog što se događa u zalivu. Pa sad vas sve molim da razmislite malo geostrateški i da stvari stavite u širi okvir. Gledajte, ta regija na Crvenom moru i i ona istočna obala, naime Afrike, ide uz Crveno more sve do Egipta. Dakle, to je pitanje možda 30 do 40 km preko Crvenog mora, pa ste već na Saudijskom poluotoku i Jemenu. I tamo, znate što se sve događa. A povijesno gledano, veze su tu postojale, puno su starije od, e, i puno duže traju nego što su Evropljani ikad kročili od kad su Evropljani tu kročili nogom. Povijesne, kulturne, kakve god hoćete veze, ekonomske, između tog dijela Afrike i Saudijskog e, polotoka I prema tome to su stare, stare veze. Šta sad dolazi preko Crvenog mora? Dolaze posljedice od ovih sukoba koje imamo u Jemenu i svega onog. I sad šta se događa u istočnoj Africi? kao jedna od posljedica je zapravo nova borba za prevlast u tom dijelu Afrike. I moramo dobro razmisliti što to znači. To nisu nužno bijeli ljudi više prisutni koji to vode, nego se to među njima vodi. A što se to znači za te zemlje koje imaju vrlo fragilne, vrlo nježne, krhke sisteme? I što se događa sad u toj borbi za vlast? Dakle, onako kako ja to vidim iz perspektive mog mandata u toj regiji, da je dakle prije ovog najnovijeg sukoba dakle članovi vijeća za suradnju u zaljevu protiv Katara. Mislim da je u Jemenu postojala već jedan sve veći i interes da imaju jaču sigurnost na zapadnoj strani zaljeva. To je ono na što se tako gleda u zaljevu i tako su to oni meni objasnili. Dobro, mi naime u Europi nemamo jedini monopol na to da pomažemo u stabilnosti naših susjeda jer se to zove onda susjedska politika. I oni u zalivu također mogu voditi svoju politiku da stvore više sigurnosti i stabilnosti u svojim neposrednim susjedskim regijama jer im to treba. Prema tome i tako su nam to objavili, objasnili i oni, to je njihov interes na njihovom boku prema Africi. Ali naravno tu se onda interesi isprepleću jer i oni imaju svoje interese u čitavoj regiji oko roga Afrike, ali i mi Evropljani. Trenutno je naravno te različite zemlje pokušavaju i osjećaju potrebu da se nekako povežu i da stupe u neku vrst saveza. To isto nije ništa novo i mnogi potpuno razumljivo i vi ste također znali u svojim državama od zadnjih 20 godina da ste bili izloženi mnogim pozivima da pristupite različitim alijansama. A sad se to događa i upravo u ovom istočnom dijelu Istočne Afrike, oko roga Afrike, zemlje su pod pritiscima da priđu nekim savezima. I e sad je pitanje da li oni, kako oni gledaju na to, da li će se odlučiti za neki savez, da li će zauzeti neku stranu koje će biti trošak i koja će biti cijena toga onda po njihovu unutarnju stabilnost. Jer ovdje imate uglavnom uvijek pitanje jasno muslimansko, nemuslimansko i kakvo je stanovništvo. Tu postoje duboke, potencijalno duboki razdori i frakcije koji se mogu još više odvojiti i te razlike i sukobi još zapravo pojačati ako te zemlje krenu i zauzmu neko stajalište. A zatim postoje tu naravno čitav niz izazova, kako su mi e, neki ljudi iz nekih država tu objasnili. S druge strane, sve te ponude i pozivi da se nekome pridruže u neku alijansu u, su poprečeni različitim financijsko i vrlo lukrativnim ponudama. I onda je pitanje da li je ta, kolika je cijena unutarnjeg nemira, unutarnje podjele stanovništva u toj situaciji. Vidite, nitko zapravo na svijetu, a ovom osim mene kao posebnog izaslanika Europske unije tamo nema takav mandat koji ja imam relativno neovisan. I to znači da sam proteklih godina imao tu relativno rijetku privilegiju da sa ljudima koji s vođama tim, tim regijama, ljudima od velikog utjecaja i ugleda, mogu otvoreno razgovarati, da pa će da doživim tu privilegiju da ti ljudi mene pitaju za savjet i mišljenje, jer nemaju nikog drugog s kim bi razgovarali. Jer sam ja tamo relativno još najmanje Evropska unija interesno prisutna, dakle, angažirana s obzirom na sve ovo što se zadnjih godina događalo i druge igrače. Prema tome, e, Naravno da ne znam ja na sve, imam i čitavni savjetnika s kojima surađujem, ali to je bila zaista privilegija da onda imam otvorene razgovore s njima. I sad, kad vidite čitav taj niz tenzija koje sam pokušao opisati, koje nam govore koliko raste napetost u čitavoj toj regiji, unutar samih zemalja i unutar regije, onda je pitanje kako naći put da se to ograniči i da se spriječi daljnji porast tenzija. Možda bi jedan od puteva bio da se krene u otvoreni razgovor. I tako su me barem ljudi iz Evropske unije pitali. Da li je to možda pravi put? Ja sam morao reći da nisam baš sasvim siguran da je to pravi put. Mislim da je u toj regiji najvažnije početi razmišljati kako bi im se pomoglo da one zemlje same počnu bolje upravljati sobom i na taj način početi bolje rješavati te probleme i tenzije i pritiske koji se vrše na njih. Evo da budem konkretni, pogledajte sad recimo, imamo Somaliju, koja zahvaljujući potpori koju vi svi dajete i financijskim investicijama koji se tamo vrše i u razvojnu, i u razvojnu politiku, ali i u pojačanje sigurnosti, Somalija ipak napreduje i polako mijenja svoju kurs. Međutim, još uvijek nije došla na pravi put. Trenutno, recimo, se moraju izboriti i iznavigirati svoj put iz jednog vrlo teške oluje u kojoj su, naime. Trenutno su oni u jednom sporu, upravo se na njih vrši pritisak da zauzmu stajalište. Oni to ne žele, ali imaju, moraju donijeti odluku i izabrati pravo. Sad, za nas je od vitalnog interesa da se projekt Somalije, kako smo mi to zamislili, u njihovom razvoju, da se on ne prekine i da se taj projekt ne razbije, nego da pomognemo Somaliji, ne smijemo tu nimalo štediti napore, da prođe kroz to olina vremena u kojima se sad nalazi. Zatim Eritreja. Eritreja je zapravo neobična zemlja i teško je razumjeti što se sve tamo događa i nije potpuno jasno kud će to otići. Etiopija je dovoljno velika da čitav niz različitih odnosa vanjskopolitičkih i unutarno-političkih nekako u tome upravlja. Sudan je još u mnogim smisma nosi nekako sa svojim problemima. Džibuti, kao što smo malo prije već rekli, zauzima polako stajalište i stranu, ali vrlo bojažljivo i lagano. Zatim Somaliland koji je dio Somalije, ali se ponaša autonomno i neovisno djeluje. Jasno je otišla na stranu Saudijske Arabije i njihovih interesa u Jemenu, arapskih. Dakle, mi smo još zapravo u fazi čini mi se procesa da, da zapravo dokučimo i spoznamo kamo ide koji razvoj. Istočna obala Afrike duž Crvenog mora i dalje na jug je militarizirana do, do razine koja do sad nije viđena. Dakle, drugim riječima, zapadna strana Crvenog mora je jednostavno uvučena u jednu vojnu krizu koja se događa u zaljevu, u Jemenu, i to prijeti naravno jednom daljnjom internacionalizacijom te sigurnosne krize tih sukoba. To je jako, jako ozbiljno. Luka za lukom se stječe, uzima pod najam i zapravo okupira i pretvara u vojne baze. Koje su daljnje implikacije? moram postaviti to pitanje jer ja nemam gotove odgovore, ali možete zamisliti koje su to sve implikacije, šta se sve može tu dogoditi toga. Činjenica je da imamo jednu militarizaciju koja je na dijelu, a posljedice su mnogostruke. A sve to skupa događa se u vrijeme kad mi znamo da mi trebamo više investicija davati, a s druge strane znamo da zaljevske zemlje masovno ulaze u investicije tamo. Prema tome, kako bi upravo privukle te zemlje na svoju stranu i vukle ih u svoju alijansu? Kako to reagirati? Zatim, treća stvar. Zadnjih 25 godina vidimo, svjedoci smo, da je to u mnogim zemljama se je stigao pokret vahabista, dakle onaj koji vraća radikalizira stvari i vraća korijene tom islamu, jednom radikalnom obliku. I vidimo da to jače u čitavoj toj regiji. Dakle, to u regiji u kojoj znamo da je bila uvijek poznata po svoje raznolikosti i stanovništva i vjera i vjeroispovijesti koje su se tamo tolerirale i koje su mirno koegzistirale. Međutim, sada se upravo pojavljuje ovaj vahabizam tamo koji sad počinje u svojoj isključivosti e, vršiti nešto što se nikad u tim zemljama nije primijetilo. Vidimo da dolazi do kompletno zapravo podrivanja i potkapanja bilo kakve mogućnosti mirnog suživota različitih etniciteta, religija, ostalog u tim zemljama. I ja vam ne moram govoriti do, kamo to može sve dovesti i kamo to zapravo vodi. I to je ono pravo pitanje. Ljudi naravno pokušavaju biti vrlo pristojni, govore sa različitim, u različitim eufemističkim opisima o tome. Go, ali ja vam govorim otvoreno jednostavno, to je jedna radikalizacija populacije koja govori o tome da su njihove lojalnosti usmjerene prema nečem drugo, ne prema ovom postkolonijalnom statusu te regije Afrike. Znači, vehabizam svoje učinio. I to je jako ozbiljno pitanje, ozbiljan problem. Razgovarao sam sa tamo političkim i vođama istaknutim e, ljudima tog društva i sa mnogim drugima i vidjeli smo da tu postoji jedna ogromna zapravo strah koji vlada u stanovništvu i pita se, pitaju se kamo dalje. Naravno, to je onda kasnije jasno pitanje i političke ekonomije, jer vidite, e, radikalizacija ne znači sad samo da oni ovise o novcima koji dolaze izvana u zemlju, nego zapravo oni sa jednom radikalizacijom idu prema jednoj kvalitete samo održivosti, jer se kompletno mijenja način života, dolazi nastupa izolacije i tako dalje. Prema tome, to nas ponovno dovodi do onog fundamentalnog pitanja. Da li uopće kako možemo tamo pomoći da se institucije pluralizma u društvu mogu uspostaviti i održati? A da ne govorimo sve ostalo što dolazi onda iz toga te nazovimo recimo e, demokratizacije razvoja civilnog društva, pitanje opće rodne ravnopravnosti jednog dana, vidite, tamo nema jedne žene ni na jednom mjestu gdje god smo to vidjeli. Dakle, opće da o tome ne govorimo. Ovo su sad ove prioritetna pitanja. Prema tome, koje god, koji god izazovi bili kojima ja sad raspravljam u vaše ime sa mojim sugovornicama u regiji, uvijek se vraćamo na isto. Crveno more, je postao zaista ono glavna tema. Crveno more je militarizirano i više nije sigurno, a to je jako bitno za nas ovdje, zato što tu imate točke koje, gdje isto geografski gledano, kontroliraju 60% naše trgovine Evropske unije. Prema tome, sve te luke kad padnu i kako jesu postale vojne baze, šta dalje? Druga stvar, pitanje rijeke Nila. Druga velika vodena arterija, da tako kažemo, najvažnija zapravo za tu regiju. Ona je postala jedan izvor sukoba između Egipta, Sudana, Etiopije i dalje na jug zemalja koje, kroz koje ona prolazi. Zbog trenutno sjetanja u zalivu mi vidimo da se puno više aktivnosti oko Nila vodi. Dakle, Egipćani postaju sve aktivniji i shvaćeni su, shvaćaju da je zapravo pit, pravo pitanje ko će upravljati ovim vodenim blagom, vodama Nila, tom vodom, ali s druge strane postoje oni koji su bliže izvorima Nila, sve nužnije i južnije Afriku, koji smatraju da imaju više prava da upravljaju vodama Nila od Egipta. Dakle, tu se jako puno aktivnosti vodi. Zatim iduće pitanje migracija. Jer vidite, osim onih migracija u Europu koje nas direktno pogađaju, nemojte zaboraviti da postoji jako puno migracija i izbjeglištva unutar same Afrike iz jedne zemlje u drugu i tako dalje. Mi jako puno novaca trošimo da se tu s pravom, naravno, da se tu pomože, ali to iz različitih razloga čunimo, iz čistog humanih razloga i humanitarne pomoći do recimo golih zastupanja i čuvanja naših interesa. Jasno, to sve igra ulogu kod toga, s obzirom na to koliko mi sredstava tu investiramo. Međutim, Situacija je takva da e, toliko rastu pritice da se ja stalno pitam da li će onaj nasip kojeg mi mukotrpno izgrađujemo sredstvima naših građana, da pitam se kad će taj veliki nasip počet pucati, jer imam stalno osjećaj da se tu vide pukotine. Prema tome mi moramo svakodnevno vidjeti što ćemo raditi, moramo vidjeti s kim ćemo nešto raditi tamo. Zatim, pitanje granica to je regija u kojoj još uvijek granična pitanja nasljeđena iz kolonijalnog doba nisu razriješena. Drugim riječima treba tu demarkaciju napraviti. Međutim, to je jasno jako teško zato što tu imamo različite skupine koje su najčešće marginalizirane, ali sjede upravo na tim linijama koje bi bile bitne za jedno demarkiranje tih granica i tu dolazi do onda lokalnih i raznoraznih raznih drugih sukoba. U svakom slučaju se tim granicama treba bolje upravljati i treba jednu novu strategiju donijeti da se to i razriješi. A o radikalizaciji sam već dovoljno govorio. Prema tome da zaključim sa sljedećim. Ne dolazim da bi vam sad tu prenio, dakle stvorio među vama dojam kako smo mi alarmirani i, zapravo spaničani i ne znamo što bi radili. I ne želim dizati naravno previše tenzije. Nemamo zaboraviti napokon da moji kolege i ja smo plaćeni da budemo tamo i zastupamo naše interese i objektivno vas obavještavamo. Ali je pitanje kako da mi svoj posao obavljamo i šta dalje da radimo, kako ćemo prvo odrediti prioritete onog što činimo. Zbog različitih internih disonanci koji su prisutne u čitavom nizu država, mi koliko god da smo angažirani i više angažirani, ipak ne uspijevamo dovoljno pomirenja tu u regiji ostvariti koliko smo htjeli. A osim toga, znate, ako jedna država od ovih spomenutih u toj regiji pukne, onda će se to odraziti na sve i onda će krenuti lančana reakcija. Vidite, ovo što je se događa u Južnom Sudanu sada, to se prije deset godina u Somali događalo, to ne smemo zaboraviti. Zatim, mi moramo krenuti s onim što je naša komparativna prednost, a to je da moramo stvarati regionalnu suradnju i izgrađivati. A to naravno je posljedica činjenice da mi znamo da ukoliko ne budemo to dovoljno e, u to ulagali i dovoljno konstantni bili, onda će sve ono što smo napravili zapravo propast, imat ćemo na kraju posla sa zapravo odumrlim tvoreminama, projektima koji su se pretvorili u leševa, ako hoćete. I na kraju moramo naći na put da taj dijalog koji smo imali do sada između zaljeva i te regije pretvorimo u jedan produktivni odnos a ne da to bude dijalog koji se vodio zapravo preko mrtvih koji su poginuli. Mi smo jako spremni tu pružiti aktivnu pomoć da se taj dijalog uspostavi i izgradi, da on bude potpuno konstruktivan na korist i jednih i drugih. Hvala, gospodine predsjedniče, vama riječ eh, Hvala, ovo je doista bilo doista zanimljivo. Mislim da ste nam doista dočarali regiju sa toliko puno za raznih izazova. Do šest imamo vremena, evo još dobrih pol sata za raspravu. Pa dajme riječ e, Mihajlu Galeru kao prvom govorniku za EPP. Evo, hvala vam još jednom što ste ovdje s nama, kao što je rekao predsjednik, doista nas uvijek prosvjetli ali usporedbi sa prethodnim tolaskom nekako imam e, dojam da ste postali malo više filozofski nastrojeni, kako da kažem, ili možda zbog golemih izazova i problema i tako dalje o kojima ste govorili, da možda govorite na takav način na koji govorite. I mislim da je doista važno da nas e, podsjećate na relevantnost ove regije, jer kao što ste rekli, naravno, E, možda e, smo mi zaokupljeni promatranjem svojeg neposrednog susjedstva na istoku i na zapadu i da nas već to dovoljno zaokuplja, a učinak susjeda naših susjeda na nas je nešto što nam možda promakne u tom procesu, ali zato je dobro <laughs> kada nas na to podsjetite. Ali evo jedno pitanje za razumijevanje, moje razumijevanje konkretno. Govorili ste o militarizaciji Crnog mora, o jednoj luci za drugoj koja pada u vojne ruke. Moje pitanje je tko to militarizira, jesu li to dotične države ili govorili ste o stranama koje ovi, oni one partneri u Rebi trebaju zauzeti. Je li to zbog tog prihvaćanja stranih brodova ili snaga u svoje luke ili tako dalje. Možda mi je to malo bilo preekstraktno pa nisam uspio shvatiti pa ne znam Luka Sudan pa Masawa u Eritreji u Džibutiju, taj taj u Somaliji e, taj taj u Luci ili Mogadišu neko drugi. Možda ako možete reći tko je gdje i tko želi što od koga. Do you want to reply directly or should we... Želite izravno odgovoriti ili ne znam, evo kako ste zamislili, evo, pa dobro, evo možete možda izravno odgovoriti, evo imamo nešto vremena. Ima još i drugih, naravno, ljudi koji žele pitati. Evo kratko, evo možda, da, možda i jesam malo filozofski više e, nastrojen, evo, e, zato sam i posjedio, ali dobro i ponekad ovu božansku teoriju gospodarstva treba primijeniti isto tako dalje. Ali evo konkretno, za nas još nije e, sasvim jasno. E, e, s Luka Sudan, više na sjeveru, je u sudanskim rukama, ali tu još uvijek postoje velike rasprave o daljnjim investicijama u Luke Asam, koje je na jugu Eritreje iznad Džibutija je, su, dobili, su dobili Emirati kao vojnu bazu i to je operativna baza za vojne zadatke za Jemen. Djibouti je zapravo svi su ondje, svi su ondje, je Sjedinjene države, Francuska, ali najznačajniji je dolazak Kine sa golemim, golemim investicijama ondje, što znači da se moramo sada puno više pitanja postaviti o tome koje su namjere Kine, ali doista se radi o golem investicijama i Saudijska Arabija ima tamo bazu, tima Berbera u e, Somalilandu, e, Arabske Emirati su onda i sada e, se vodi rasprava o tome e, bili tamo bila i vojna baza priključena, ali ne znaju se čim snagama još točno zatim e, još pomlada koji su također e, u interes e, Emirata. Mogadiš je u turskim rukama, turska luka kom upravljaju Turci. Kisma još, za njega se još uvijek vode rasprave i vjerojatno će prevladati emiratski poslovni interesi. Dakle, Zbog e, sadašnjih e, okolnosti vjerojatno je ova sigurnosna komponenta vrlo brzo prevladala i pretvorila to u militarizirana pitanja. Evo još jedno pitanje, recimo Etiopija, stotinjak e, milijuna stanovnika bez izlaza na more, kao što jeste situacija tamo, a Djibouti je jedina pravi izlazak na more. Etiopija zapravo gleda na to kao veliko sigurnosno pitanje, ključno sigurnosno pitanje. Upravo zato govorim e, o ovom pitanju internacionalizacije sigurnosnih problema. Ali evo, možda sam vam to uspio malo, malo konkretnije ocrtati. Hvala, gospodin Panzeri za SED, izvolite. Hvala lijepa. Hvala na izlaganju koje ste nam održali. Moglo bi se reći puno toga, međutim postavit ću vam tri kratka pitanja u odnosu na ono što ste rekli. U afričkoj regiji koja je tako nestabilno, da li smatrate da u tom području prevladavaju prije svega unutrašnji ili vanjski čimbenici nestabilnosti. Trebamo uzeti u obzir i povijest tog područja. Govorili ste o e, i političkom islamu, zatim uklapanju u gospodarstvo u svijetu. Uloga e, vanjskih e, sila vezanih za sukobe i strana vojne intervencije zapravo zanima me i za kojim stolovima e, raspravljamo. Trebamo govoriti o tim zemljama, ali ako su ovdje bitni faktori nestabilnosti vanjski, onda e, možda treba pozvati druge ljude za stol da se o tome raspravlja. Drugo pitanje, e, govorite o kao retoričko pitanje o vjeri. Ali što mi moramo napraviti kao Europska unija? E, teško je, je li teško ustanoviti e, kako bismo mogli intervenirati ili pak e, možda postoji različiti interesi radi kojih nije moguće da Europska unija djeluje jedinstveno. I Isto tako govorite o Kini i njezinim interesima od nedavno. Kina jest problem. Kada gledam mnoge stvari vezane za Europu, uključujući imigraciju, tu veliku silu treba će pozvati za pregovarački sto. Ona je veliki faktor nestabilnosti, a ne razvoja Afrike. I zaista je, morat će se pozvati na odgovornost, jer puno toga ovisi o karakteristikama e, intervencije te velike te velesile na afričkom kontinentu. Da, ne radi se samo o nama i bilo bi e, potpuno krivo razmišljati o tome kao da bi mi to sami mogli razriješiti. Znači, ne radi samo o tome da postoje e, neposredno pitanje samo o regiji. Nije to jedini izazov. Izazov je u tome da međunarodna zajednica e, je također puna svojih vlastitih problema. E, možda transatlantička perspektiva zapravo nije sasvim jasno uopće koji je tu smjer. I ako ste ondje u regiji, ni njima nije apsolutno jasno koje su e, namjere cijenjenih država. To je jedna važna stvar, važan moment. Drugo, e, golf nije je jedinstveni entitet sa sugovornika u razgovoru, nego je i međusobno podijeljen. To je problem. E, nadalje, Kina. E, slažem se s vama da moramo razgovarati s Kinom. I čak i ako se čini da su neke od tih rasprava sporne ili da postoji razlika ovdje, da, treba ipak o njima razgovarati. Tako da moramo široko razbaciti mrežu i e, dolazeći iz vlastite, polazeći vlastite perspektive gdje treba pronaći neka rješenja ili puteve za rješenja. Ono što me uvijek e, najviše brine je da moramo biti politički učinkoviti i jasni u tim raspravama. Moramo jasno znati koji su naši interesi, da se ne izgubimo u džungli e, procesa i odbora dok ona regija gori tamo. E, znači, slažem se s vama, ali e, evo, samo podsjećam još jednom da ljudi imaju prilično ograničenu e, pozornost posebice u ovom trenutku koju mogu zadržati na jednom pitanju. I upravo Eh, ono što sam rekao za Europsku uniju i eh, naš ugled u njihovim očima. Oni nas smatraju velikom konstantom i okreću nam se u problematičnim vremenima kao sada. I to je naš dodatni izazov i odgovornost, ali to je izazov na koji moramo odgovoriti i uloga kojem se moramo pokazati doraslima. Hvala, čao Hvala, predsjedniče. E, dobro, Aleksandar, <laughs> lijepo vidjeti e, vas ponovno. E, kad smo se zadnji put sreli, bili ste tek imenovani posebno izaslanikom za rog i sada je prošlo pet godina od prošlo odmah zadnjeg izvješća koje je posljednje izvješće o rogu Afrike i malo prije sam ga ponovno pročitala i primjećujem da većina stvari o koje sam mislio tada i preporučivao ili nisu učinile, učinjene ili još uvijek predstavljaju veliki izazov od gladi, klimatskih promjena, uh, eh, vahabi salafizma i tako dalje. Eh, eh, samo bio sam se sreli sa Nikolom e, Grojskim, e, tadašnjim premijerom e, Makedonije, dva premijera koja su se upravo žalila na istu vahabizam koji radikalizira mlade suniste koje u područjima koje su bila sekularnija, modernija i to je dakle problem koji se kuha već dugo, ali E, što se promijenilo? Govorili ste o e, golfu i muslimskom bratstvu i Saudijskoj Arabiji. To je nešto što unijelo novu dinamiku u ove sve raskole e, što se tiče interesa u rogu. Ali još jednu stvar niste spomenuli, to je Brexit i mene posebice zanima što mislite da će se dogaditi u Nafor Atalanti koja je jedna od velikih uspješnica u borbi protiv piratstva u okolici Somalske obale, jer u prethodnom prethodni predsjednik je zahvalio upravo meni i e, kraljevskoj monarici na doprinosu suzbijanju piratstva i ja sam rekao da bi se možda operativni centar mogao e, ostati nakon Brexita neko vrijeme u Ujedinjenoj kraljevini umjesto da se odmah mora premještati. Pa možete li eto na to malo prokomentirati ako možete bilo što? A zatim pitanje sa Malilenda kao što ste vi delikatno iznijeli i diplomatski, ali ja bih rekao da jedan od razloga zašto su oni možda se preklonili Sadijskoj Arabiji u ovoj raskol je to što misle da E, Saudijska e, Arabija e, će možda uskoristi svoju snagu u Arapskoj ligi recimo i ponuditi možda da im se <laughs> pridruže u Arapskoj ligi i da bi možda nekako bi mogli podupreti njihovu neovisnost na taj način i tako dalje. Ali svejedno po mom mišljenju oni jesu, oni doprinose e, stabilnosti, pa bojim se, ne znam kako bi izgledala bilo, kako će, kako bi izgledao bilo kakav plan ponovnog ujedinjenja Somalije, ali glad jest veliki problem i pitanje je što se može učiniti da se to poboljša ondje. E, govore Smegadu i pitam se što se dogodilo o pitanju e, E, regionalne integracije, infrastrukture, ekonomske suradnje, je li se nešto dogodilo u posljednjih pet godina što bi bilo zanimljivo čuti. Ja nisam osobno baš previše čuo, ali nisam duše niti takav. Zatim e, Ujedinjeni Arapski Emirati koji militariziraju luku u Berberi, također Džibuti i ulazak Kineza. Ehm, ste spomenuli niti da Japan ima bazu, ondje već ima već e, duže vrijeme tamo bazu. Znači Kinezi i Japanci koji imaju na kilometar e, bazu jedni od drugih u čisto drugom dijelom svijeta, uzevši u obzir njihove odnose, također nešto što treba uzeti u obzir. Da, Atalanta je doista dala golem golemu doprinos i mislim da se ne radi samo o pitanju piratstva više, nego o pitanju pomorske sigurnosti u Adenskom zaljevu i mislim da je to nešto što zbog čega svi moramo na to obratiti pozornost. To je promet koji ide oko Jemena u Somaliland, Somaliju, amo tamo, a povezano je i sa nezakonitom i trgovinom i krijumčarenjem e, droge e, na istok e, Indijski ocean, Istočna Afrika. Dakle, poanta je da po mom mišljenju doista postoji potreba proširiti način da, na koji gledamo pitanje pomorske sigurnosti, a Atalanta je dala odličnu platformu s koje se može pokrenuti, dobro ne možda operacije, nego prisutnost jer e, prisutnost znači i u smislu pomorske sigurnosti, ne samo kopnene. A kako sada će zemlje članice odlučiti razrešiti to pitanje i voditi ga dalje, ne znam, što, ne znam kako će to ići dalje, ali e, upozoravam da ignorirati ovo može biti samo na našu štetu. Somaliland da već smo razgovarali ranije o tome i po mojem vlastitom mišljenju dobro Charles, e, dobro ne mogu niti zamisliti da bi Saudijska Arabija mogla na bilo koji način podupirati e, razdvajanje. Možda sam u krivu, ali imam neki osjećaj da, da tu da tu Somaliland e, igra tu igru zbog nekih drugih svojih interesa. Egad je aktivan. E, puno se raspravlja o tome šta tu se treba, na što treba obratiti pozornost, što bi trebao biti fokus sada. A to posebice su sada pokrenuli nedavni razvoj jer zapravo bi to trebalo biti institucije političke suradnje suradnje u regiji što je nešto što se ubrzava ali mislim da su oni doista pomogli u izgradnji federalne države u Somaliji. A Džibuti, da, upravo ste. Mislim, kako će ta jedna cijela menažerija interesa iz Džibutija se uspjeti obuzdati ako se dogodi bilo što, što ćemo ni ja Nemam nikakav odgovor u ovom trenutku. Gospodine Prije svega. Pozdravljam ovo odlično izvješće koje mislim da je bilo doista koncizno i omogućava nam da tako kompleksnu temu ipak dobro razumijemo. Doista hvala na tim vrlo korisnim informacijama. Sad imam cijeli niz vrlo konkretnih pitanja. E, ovo pitanje e, uključenja Sadijske Arabije je ekonomski trošak zemlje koja živi na e, znatnim rezervama nafte, ali rezervama ipak. I e, vojni, i politički, ekonomski trošak ovog avanturizma koji se sada provodi u Jemenu. Vidimo zapravo E, ovaj skandalozni tretman zapravo u smislu e, toga da se radi o savezniku Europske unije. I kako će sada ta cijela stvar e, završiti sa uključenjem Saudijske Arabe? Vidjeli smo loše završetke i ranije u tom smislu. Govoreći dalje o migracijskim problemima i pritiscima, rekli ste da ta voda je vodostaje, raste, i da je toliko teško da su da su tržišta rada preplavljena i slažem se s time, ali ključni problem je pomoći ti ljudima. Trebaju postojati e, strukture koje će ih primiti. I Etiopija u sve svoje kontradikcije i represiju koja postoji je zemlja koja ipak e, ima neku održivost ekonomske prirode. Ali ako pogledamo Južni Sudan, na primjer, e, E, e, kada pogledamo e, ono što se događa recimo i sa Nuer, sa, stranom, sa, strane Nuera, pogledamo razna plemena ondje, zatim Eritrea <laughs> problematična alba u regiji. Znači, Najveći problem je što ne postoje strukture koje mogu uopće primiti pomoć a, koja bi mogla biti prosljeđena i dati nadu ljudima u regiji. Znači, doista je teško mislim, uspostaviti neku suradnju koja ide dalje od filantropije. A što se tiče ovih razgraničenja i granica na rogu Afrike, mislim da Mislim, naravno, gore kada govorimo o realističnim granicama nakon kolonijalizma i odlazaka Britanaca i tako dalje, postoje i povijesne granice, e, recimo između Sudana i dolje do kenijske granice. To je ona više tradicionalna granica. I Onda imamo i onu imperialnu granicu iz e, etiopskih vremena. I zapravo vidimo koliko je u tom području zemlja podijeljena, ali mislim da nije problem toliko granica, nego problem je upravo onom što ste vi spomenuli, a to je da ne postoji osjećaj lojalnosti ili pripadnosti državi jer ona ne osigurava ono što je zadatak osigurati. I ako nema nikakve sadašnjosti ni budućnosti, onda preostaje samo krenuti se fundamentalizmu. Um, well, uh, I think... Da, mislim da ste oslikali sliku E, koja zapravo kratko kaže da ono što ja radim je zapravo e, utemeljeno više manje na nadi optimizmu, ali ima još jedna druga gledište na to. Kada ja govorimo mladima. Ne možete niti zamisliti kolika otvorenost i dinamičnost tamo postoji. To treba zauzdati. Sva moja generacija političara e, sve više se povlači u ili postaje redundantna. I naš zadatak, zadatak Europske unije je da se da uključi e, cijelu ovu generaciju na najkreativniji mogući način jer oni su zainteresirani i doista žele ostati učiniti nešto. To sve možda zvuči ovako sve lijepo i krasno, ali kako to pretvoriti u konkretno stvarno djelovanje? Ja doista vjerujem e, da se male tvrtke, male poslove mogu e, multiplicirati, rasti, da treba postati institucije, da se mogu uspostaviti. Ali to je najveći izazov kojem se treba pozabaviti. A sve ono o čemu govorite, korupcija i tako dalje, mladi su ti koji će se pobuniti protiv te korupcije, ali radi se o njihovoj sudbini koja je na kocki i s kojom se oni igraju i mislim da kada e, razmišljamo o tome, upravo to trebamo uzeti u obzir. E, ono što vi govorite o sudbini Saudijske Arabije. Dobro, ja se brinem više za ove države za koje sam ja odgovoran, pa u tom smislu, to je moj odgovor vama, e, da e, čujem što ste rekli, razumijem što ste rekli, ali kako to e, provesti u djelo, a moj predlog je fokusirati se na mlade jer oni su taj put do budućnosti. James Carver, gospodine Epideos i gospođa Gomez. James e, Carver, naš stručnjak za Somaliland. Hvala lijepa još jednom na ovom izlaganju. Ali, e, zaista je bilo vrlo, vrlo zanimljivo usporedbi sa onim što smo ponekad čuli od vaših e, kolega. U svakom slučaju, E, uvidio sam da je to vrlo važna regija i tu je otprilike desetak kolega iz ovog odbora. Moramo na međunarodnoj razini u različitim institucijama pokazati da je to važna regija i to što nas je sad ovdje otprilike tu se zapravo i pokazuje eh, kako se gleda na tu regiju. Htio bih da više govorimo o tom e, proširenju e, roga Afrike. E, došlo je do toliko ljudi koji su jednostavno raseljeni. Vjerojatno ljudi uopće ne svačaju koliko tamo ima raseljenih osoba. Jemen je vrlo blizak tom dijelu svijeta. E, kad sam bio u Somalilandu sasvim privatno lani, vidio sam puno jemenskih izbjeglica u izbjegli i e, ali nije bilo izbježiškog logora jer su se ti e, jemenci jednostavno jako dobro integrirali sa ljudima iz Somalilanda. To je divno, ljudi se vrlo lako asimiliraju što jako dobro govori o gostoprimstvu stanovnika Somalilenda. Govorili ste o projektu u Somaliju i kao što smo ranije rekli, mora se naći rješenje za Somaliju. Za mene Somalija nije projekt. To je jednostavno nešto što je krivo imenovano. To je jednostavno nešto što se nažalost je bila um, loša tvorevina i nakon 25 godina e, nezavisnosti jednostavno se postupilo ovako. Ali postala je potreba da do toga dođe. Zanima me Kakvu strategiju ima Europska komisija u odnosu na Somaliju i e, na Somaliland? Druga stvar, jedan od kolega koji je postavio pitanje o različitim lukama. E, luka Berber je e, ona gdje se nalazi mogućnost da sleti Space Shuttle u nenadanoj situaciji. To samo govori puno o infrastrukturi tamo. E, smatrate li da je vlada Somalilanda legitimna ili pak smatrate da oni ne mogu ući u pravno vezujuće ugovore? Još jedna stvar vezana za Somaliland je rizik da dođe do radikalizacije za slučaj da se ta država ne prizna. Neke dijelovi civilnog društva su vrlo otvoreno govorili o tome kako žele uspjeh, a mislim da tog uspjeha može doći samo ako e, međunarodna zajednica prizna tu zemlju. Ako mi dopustite, mogu još reći još par e, riječi li učinit ću to brzo. Financijska potpora Ruske unije za izbor u Somalilandu e, je mm, takva činjenica da niti jedna politička stranka u Somalilandu se ne zalaže e, za e, ponovno ujedinjenje s Južnim Sudanom i s južnim dijelom zemlje. I Zaista me zanima jeste li zadovoljni sa načinom na koji e, se e, mirovne e, snage radile. nemam vremena da detaljno odgovorim na vaša važna pitanja, ali pokušat ću ipak to učiniti kratko. Europska unija podržava svugdje u svijetu izbore mi smo to u Somaliji radili u Puntlatu ili negdje drugdje, što e, ne znači da ih mi e, priznajemo. Ono što nas zanima podržati je jednostavno da građani mogu sami odlučivati. Mislim da je to jedno od ključnih aspekata našeg prisustva u Somaliji. Da li financijska potpora znači priznanje? E, ne, nikako što se tiče izbora. Bilo bi mi drago da do izbora dođe, a ne da se ti izbori stalno odgađaju. Pa zaboga što se tu događa i ono što se tu radi je da se dovodi u pitanje legitimnost onoga e, što je Somalijan tražio autonomiji, većoj autonomiji neovisnosti. To je ono oko čega se ja pitam. Pa kakav je to entitet, koji su im interesi i zašto se s time e, tako kasni, zašto je to tako odgađa? Jer tu se uvijek vidjelo da postoji velika razlika u odnosu na ostatak Somalilanda. Da, i, tamo je bila suša, ali u cijeloj regiji je bila suša. Što se otatka tiče, Nadamo se da će situacija biti dobra. Što se tiče Luke Berber, tu je situacija dobra, ali sve druge države u Somaliji e, su također došle do nekih dogovora. A pitanje je može li doći do sporazuma s Mogadišom i e, može li e, Mogadiš to sve skupa nekako potvrditi, blagosloviti. E, može li e, parlament u Mogadišu e, e tu, e, to potvrditi jer mnogi Somalilenda su zapravo zastupnici parlamenta u Somaliji. Ima tu puno interesa koji su međusobno isprompleteni, ne smijete to zaboraviti. Hvala gospodin Epitedeos. E, htio bih i ja zaželjeti dobrodošlicu e, na ovom odboru i ja vam e, želim sretan imendan. Jer danas je vam imendan. Hvala vam na izvrsnom izlaganju i izlaganju strateške vizije. Moje pitanje za vas je sljedeće. Na koji bi konkretan način Europska unija mogla pridonijeti stabilnosti regije? Kažete da je Europska unija priznati faktor stabilnosti. Slažem se, međutim, kako se to može predočiti na jedan konkretan način i što mi kao Europska unija možemo konkretno napraviti kako bi naša uloga u toj regiji bila pozitivna. Budući da znamo da u ovom času se određene države međusobno sukobljavaju, vode se građanski ratovi treće zemlje interveniraju, a Europska unija nema zajedničku vanjsku politiku, nemamo zajedničku vojsku, imamo jednostavno novac. Kako bismo mogli djelovati, kako bismo igrali pozitivnu ulogu u toj regiji? Hvala. Hvala puno e, na čestitkama za imendan, ali ostatak odgovora bit će na engleskom. E, što može napraviti Evropska unija? Mislim da moramo vrlo jasno reći da se izdvaja jako puno. I to što se daje ne može se samo mjeriti novce Jer e, kroz to se nekako stječe glas E, Europska unija zapravo pomaže da dođe do ekonomskog rasta, da se stvore nade u to gospodarstvo. Drugo, Europska unija sudjeluje u tome da mirno pomaže ljudima koji su e, međusobno u zavadi, da se oni susretnu i razgovaraju. E, to je tako u cijeloj regiji i puno se radi na tome sa svih strana granica. Mi isto tako puno radimo e, na izgradnji regionalne dimenzije. Vodimo tu čitav niz aktivnosti. Ako vi zapravo implicitno kažete da ne radimo ništa, ne mogu vam reći da mi radimo jako puno Uvijek možemo naravno činiti i više. Međutim, i u odnosu na pitanje koje je ranije postavljeno, vrijeme je da ne vidimo sami sebe kao e, e, samotnog igrača, već da radimo na taj način da se uzmu u obzir interesi svih i da e, u tom smislu Europska unija počne stabilizirati regiju, da ne gledamo na tu regiju stalno kao na izvor e, potencijalnih problema koje izvozi. E, mi moramo vidjeti koje su naše e, saveznici unutra i izvana. To je jako dugoročni proces. Međutim, moram reći da sam zapanjen koliko je napredga ostvareno u posljednjih nekoliko godina. Evo, to su jednostavno neki od elemenata na kojima se moramo i tekako usredotočiti. I ako mi dopustite i vi, svi vi zastupnici, trebate e, nam e, puno pomoći tako što ćete postavljati kritična pitanja, ali isto vremeno i davati potporu. Možda će se neke moje kolege uvrijediti, međutim moram reći i sljedeće. Postoji tendencija kada se radi o tipično političkim problemima, da to onda prepuste tehnokratima da, e, da ih rješavaju. Ja zapravo dolazim e, iz redova onih koji misle da nam ljudi poput vas trebaju pomoći da se nađu rješenja. Jer kad su problemi politički, onda treba davati politička rješenja i u tome trebaju biti uključeni političari. E, uz svo dužno poštovanje mnogim mojim kolegama. Hvala lijepa i za kraj Ana Gomeš. I ja vam zahvaljujem na vrlo zanimljivom e, izlaganju, dramatičnom izlaganju o svim izazovima koje e, postoje u tom dijelu svijeta. Zaista se nadam da će se naši čelnici probuditi. Nisu vidjeli da se takve stvari, da će do njih doći. A često se geostrateški razlozi daju ili se pak navode razlozi real politike da se ništa ne radi u tim zemljama da Žišnog sudana ne bi ni bilo, da mi nismo pridonijeli da do njega dođe kada smo slijedili Amerikance. A e, druge ključne zemlje e, su također tamo Etiopija i Egipat. Želim vas pitati kako se na nas gleda E, u svjetlu sukoba koji su sada u regiji. Da li na nas gledaju kao e, na to da Europska unija ima zajednički stav, da li uopće misle da mi imamo neki stav? Ili je jednostavno slika koja se ima o nama, a ona da mi e, Saudijskoj Arabiji prodajemo oružje. Zaista se s vama slažem. Kada kažete da su mm, mnoge stvari u toj regiji u rukama tehnokrata, mnogi koji tamo prodaju humanitarnu pomoć, ali ne vidimo e, političko ozračje koji bi bio rezultat onoga što smo uložili u to zemlju. U Etiopiji smo primjerice mogli e, situaciju na, dobro e, e, ne, rješavati. E, jesmo li, mi smo odlučili da to ne napravimo ili radije odlučili smo nešto napraviti za one koji su ugnjetavači, a ne za mlade ljude. A gdje su mladi ljudi? Pogledajte u džunglu u Kaleu i tamo ćete vidjeti na stotine Etiopljana i drugih ljudi iz te regije. A da uopće ne spominjem one koji su i u drugim zemljama regije, kao što ste naglasili. Kako vi gledate na odnose između Egipta i Etiopije? Jesu li oni već potpali e, pod jarem saudijskog novca, kako Etiopija, tako i Egipat? I što je sa Sjedinjavečkim državama u tom kontekstu? Što nam više možete reći o Americi? Hoće li i oni oni slijeti put e, kojim je pošao Barack Obama, koji nije bio briljantan. Bilo je to završno pitanje. Još jednom, e, Aleks, izvolite. Hvala vam, Ana, i drago mi je da se ponovno vidimo. Evo par stvari. Što se tiče slike o Europskoj uniji, da, ta slika postoji. U osnovi je prilično dobra i na EU se dobro gleda. To govorim objektivno, svjedok sam toga. Međutim, kada se govori o nečem što je ono dobro i blago, to me podsjeća na kritiku koju nam izrazio Denis Healy u britanskom parlamentu kad je govorio da je to kao zubi e, mrtve ovce. Ne, jednostavno pitanje je da li nekoga brinu posljedice našeg načina razmišljanja. E, ne znam kako odgovoriti na to pitanje, ali pitanje je jako dobro i moramo ga imati na umu. Moj je posao da jednima i drugima govorim da e, Europska unija nije e, bankomat gdje jednostavno stavite karticu i dobijete novac. Morate im pokazati da vam se koji puta u bankomatu kartica može i blokirati. Ali može se napraviti još mnogo drugog toga. Vidim e, da ljudi slušaju ono što kažemo moramo također iznositi ideje. I ne mislim kada govorimo o njihovim vlastima da jednostavno im trebamo reći budite ljubazni prema vašem narodu. Ne, e, moramo drugačije tome pristupiti. E, dakle, ne treba, e, kad sam rekao da vi morate se više uključiti, nisam vam tu htio laskati. To je sasvim praktičan prijedlog. E, što se tiče Etiopija i Egipta, to je dosta toksičan odnos. Ne znam kako će se tu stvari razvijati. Čovjek bi rekao da te dvije zemlje, Egipat i Etiopija, bi trebali imati iste interese, e, iste brige, e, prilično slične strukture. nisu fizički jedni drugima za vratom, ali e, nažalost moglo bi doći do toga da se ne, da dođe do e, ostvarivanja neželjenih posljedica. Ako želite o tome razgovarati, e, može se razgovarati i ima puno mogućnosti da se nađe zajedničke dodirne točke bilo bi dobro da i jedna i druga zemlja pomognu tome tako da se ne zavuku u vlastitu retoriku. Jer e, znate da je teško izaći iz ugla u koji se neko zavukao. A mislim da zaista te dvije zemlje bi mogle e, imati zajedničke dodirne točke. Što se tiče Sjedinjenih američkih država, što da kažem? Ne znam. Međutim, budemo oprezni. Ne smijemo tek tako ovlaš od svega praviti karikaturu od Amerike. Amerika je velika država i funkcionira kao država. mnoge zanimaju veliki e, naslovi, ali ipak iza svega toga leži država i tamo postoje ljudi s kojima se može nastaviti razgovarati. U protivnom ćemo jako biti po dojmu onoga što smo vidjeli dan ranije na vijestima na televiziji. Ali mislim da se puno toga E, može e, e, od puno toga može govoriti što je bilo na korist toj regiji. Drage kolege, mislim da se svi slažemo da je ovo bilo 75 minuta izuzetno zanimljivih minuta. U ime svih članova odbora zahvaljujem Aleksu na njegovu izlaganju. I zaista mislim da bismo tu regiju trebali staviti na dnevni red našeg odbora za 2018. godinu. Ovaj odbor ići će u Afriku u prosincu, možda ćemo ići u Etiopiju, možda ako to napravimo se možemo tamo i susretni. A Charles Tenot nas je podsjetio da je posljednje izvješće o tom dijelu svijeta staro već nekoliko godina. Hvala puno. Svi koji su bili na ovom sastanku su naučili nešto novo. E, puno sreće u daljem radu. Zaključujem današnji sastanak kojeg ćemo nastaviti sutra u 9 ujutro kada će nam doći Markus Ederen, sljedeći veleposlanik Europske unije u Moskvi. Hvala svima, ugodno večer.